So um, this session uh, starts by first item 18 and then 16 as agreed yesterday. Dakle, danas uh, smo izmijenili točke 18. i 16. tako da uh, ćemo to odrati danas. Prelazimo na 18. točku dnevnog reda, priopćenja predsjednice u vezi sa odlukama koordinatora. E. Prevoditelji vas obavještavaju da smo sigli do 17. dana našeg prosvjeda. Uprava nije učinila nikakav e, iskorak kako bi riješila naš sukob. E, zbog toga nećemo omogućiti danas uslugu prevođenja nakon predviđenog trajanja sastanka, odnosno u 12.30 sati. Hvala na pozornosti. Dakle, raspodjela vodova. Gue osporava ovu dodjelu izvješća, e, tvrdeći da je to trebalo biti nadležnosti odbora za proračun kao i u slučaju drugih e, predmeta. Dakle, moja odluka da ćemo to vratiti natrag na koordinatore kako bi se klubovi mogli dogovoriti. Drugi prigovor e, je prigovor ECR-a koji se odnosi na točku 7.2. Riječ je o razmjeni gledišta i e, jučer su koordinatori o tome glasovali i sa većinom 13 za 8 protiv je odlučeno da se održi rasprava zatvorena za javnost. Ja osobno se uvijek zalažem za otvorene rasprave o ovakvim pitanjima i to je doista jasno, no Trebali bismo održati glasovanje na cijelom odboru o tome hoćemo li imati sastanak iza zatvorenih vrata i to je ono što predlažem. Gospodin Mato. Hvala vam. E, hvala vam. Kratko, u ime EPP-a e, priklanjamo se vašoj odluci vezano za prvu točku. Idemo natrag na koordinatore i oni će donijeti odluku. Dakle, podržavamo vaš prijedlog. Što se tiče druge točke, mi ćemo podržati otvoreni sastanak, ne sastanak iza zatvorenih vrata. Mr. Corbett. Mm, gospodin Corbett, dakle, mene zanima zašto je većina koordinatora smatrala da se o ovome treba razgovarati zatvoreno za javnost, što je zapravo i odmak od ustaljene prakse. Gospođa Aguilera? creo que la Hvala. Mislim da su koraci koje je predsjednica predložila dobri. Slažemo se da se pitanje vrati na sastanak koordinatora. A vezano za pitanje kolege Korbeta, moje mišljenje je da smo imali raspravu s moje strane i moj klub. Nema nikakvih problema da se rasprava održi, e, otvorena za javnost, ali naravno moramo održati raspravu o tome. Gospodin Vandalen. Hvala, uistinu je šteta što se moramo razbuditi da bismo razgovarali o ovoj točki. Jučer smo razgovarali o tome na sastanku koordinatora gdje možemo odlučiti možemo se odlučiti ili za e, raspravu koja će biti zatvorena za javnost ili onu koja neće biti zatvorena za javnost. Imamo i poslovnik parlamenta u članku 276. jasno stoji da odbor na početku sastanka usvoja dnevni red i da se tada definiraju svi modaliteti rada, članak 150. poslovnika precizira da svi sastanci našeg odbora moraju biti javni us, osim u slučaju da se pregovara o međunarodnim sporazumima ili iz, iz nekih sigurnosnih razloga. Dakle, to mogu biti osnove za održavanje sastanka zatvorenog za javnost. Jučer je, e, su odluku donijeli koordinatori, to je bila posljednja točka dnevnog reda. I uistinu mislim da je to šteta, ja sam jučer htio već e, uzeti riječ, međutim e, nitko nije vodio računa onome što sam rekao. Upućeno je pismo predsjedniku Tajaniju. Mislim da je ključno da naš odbor donese odluku i da tu odluku ne donesu koordinatori iza zatvorenih vrata. Mrs. D'Amato. Gospođa D'Amato. E, hvala, gospođo predsjednice. I mi se zalažemo za prijenos preko interneta kao što je uobičajeno ovdje u Europskom parlamentu. I to iz dva razloga. E, smatramo čudnim što se sada opet razgovara o jednoj temi o kojoj je već i parlament izrazio svoje stajalište i to čak dva puta, odnosno protivio se ovakvoj vrsti ribolova. Dakle, možemo imati jedno saslušanje, kažu nam, ali iza zatvorenih vrata. Dakle, molim vas da nam obrazložite zašto bi to trebalo biti iza zatvorenih vrata. Gospodin Pimenta? No, no. ok. E, ne, gospođa Šajer pirik Ja, voorzitter, e, ik heb net alles aangehoord. Uh, zeker dit onderwerp is het... Hvala. Ovo što je rečeno stoji. Ovo je prvi dosje kod kojih e, nakon četiri godine rada ovdje u parlamentu vidim da imamo vrlo živu raspravu, tako da se ja zalažem za javnu raspravu, odnosno raspravu koja će biti otvorena za javnost. Mislim da trebamo biti svi informirani. Hvala. Slažem se što je čudno sa gospodinom Vandalenom i smatram da bismo trebali imati raspravu koja je otvorena za javnost. To je od izuzetne važnosti za britanske ribare i oni trebaju znati što se događa. U redu onda. Čini se da se većina izjasnila za to da to bude rasprava otvorena za javnost, odnosno razmjena gledišta. Odluka je donesena. Gospodine Corbett, drago mi je ali još uvijek me zanima zašto su za Boga koordinatori predlagali da to bude iza zatvorenih vrata. No, sin, sin, tipo creo que... Pa, mislim da mogu samo opisati što se događalo. I sastanci koordinatora su zatvoreni i nitko to onda ne dovodi u pitanje. Ali ako gospodin Korbet traži, ja ću mu objasniti. E, ali sastanci koordinatora jesu zatvoreni sastanci i što se čuje na tim sastancima tamo i ostaje. Pa možete to upitati svog vlastitog koordinatora koji govori u ime vašeg kluba. U redu, mislim da trebamo krenuti dalje. Imamo današnju otvorenu razmjenu gledišta sa istom o, ribolovnim alatima. Dakle, zatvaramo ovu raspravu. E, samo ako smijem. Imamo zapravo e, dva pitanja sa sastanka koordinatora jučer. Ispričavam se što nisam upoznat sa postupcima, kažu mi da sam to trebao postaviti kao pitanje prije 18 sati jučer, ali htio bih postaviti usmeno pitanje o dobrobiti riba što je bilo uvršteno na dnevni red i e, bilo je rečeno da će se to uvrstiti na dnevni red bez rezolucije, ali ja bih htio da se donese rezolucija na kraju rasprave o usmenom pitanju. Pitam se bili to kolege mogli podržati. Da, imate potpuno pravo. Ako to nije usporeno prije 18 sati, nismo obavezni to prihvatiti. Tako da predlažem da sada krenemo dalje. Točka 16. Izvješće o posjetu izaslanstva e, Komisije za tonu u Indijskom oceanu. Dakle, otišli smo u Bangkok u Tajlandu od 23. do 25. svibnja ove godine kako bismo presučovali 22. zasjedanju Komisije za tinu, tunu u Indijskom oceanu. Dakle, e, sudjelovali smo prvi puta na sastanku ove regionalne organizacije i zastupani smo po gospođi Aguileri i gospođinu Matu. Molimo da se ugasi drugi mikrofon razmatralo se o e, razne alate i sada predajem riječ gospodinu Matu koji je predsjedavao ovim izaslanstvom. Hvala vam lijepa. Ja ću biti kratak. Mislim da nije nužno objašnjavati nadugo, e, jer svi imate izvješće nakon ove misije, jako je to dobro napravljeno. Ja bi u ovom slučaju htio zahvaliti kolegi Frante Koltu koji je bio s nama na svim sastancima sjajan je sažetak napravio. E, dakle, mi smo išli u misiju zato što je tajlandska vlada htjela iskoristiti naše iskustvo i nazočnost i kolegice Agilere da idemo u njihovo kontrolno središte, centar i da pogledamo e, rezultate jer se već godinama bavimo praćenjem situacije u Tajlandu, pogotovo vezano za zakoniti nezakonit ribolov e, tada smo iskoristili priliku, imali smo sastanak u tom centru i s ministrom poljoprivrede, a zamolio je sastanak s nama i prvi potpredsjednik vlade, tako da smo imali doista jako dobru razmjenu mišljenja oko ribolova e, u Tajlandu. E, vidjeli smo da su poboljšali jako, jako puno, ne samo ovaj zakonski dio gdje su unijeli čitav niz iznimki i e, poboljšanja, već su jako, jako napredovali u praćenju i doista smo vidjeli e, sve što je doprinjelo našem pozitivnom mišljenju. Komisija za tunu u Indijskom oceanu ponekad je predmet kritika, kritika prema komisiji. Ja sam često vrlo strog na ikatu, na primjer, ali mislim da se i Klara može sa mnom složiti da je provedba od strane komisije bila sjajna. Bili su vrlo e, spretni, bili su dobri u raspravi, bili su uvjerljivi, pogotovo kada se govorilo o problemima dodjeljivanja kvota priobalnim državama. I doista su loptu gurnuli na teren e, tih država koji su trebali odrediti kvote i to je radikalno izmijenilo situaciju u odnosu na ovo što je e, bilo do sada. Andres Jensen je predstavljao Europsku komisiju. U svakom trenutku se sastajao s nama, objašnjavao nam sve e, kako bismo znali točno o čemu se radi i mislim da smo imali doista zanimljiv sastanak. Ja sam e, bio po prvi puta na tom sastanku i mislim da je konačni rezultat Imate naravno ovdje naš sažetak. Dakle, konačni rezultat je da je emisija i sastanak bili iznimni zanimljivi, a e, sa stajališta interesa Europske unije doista koristan. Eto, moja kolegica i prijateljica će reći nekoliko riječi. Gospođa Aguilera, izvolite. Da, prijateljica, ponekad. Dobro, dobar dan svima. Nemam baš puno za dodati ovome što je rekao kolega Mato, ali evo želim se posebno zahvaliti kolegi Frandrikovu koji je u svakom trenutku bio e, tu za nas, mi smo ga puno pitali, imali e, smo puno pitanja jer nismo znali kako funkcionira ta konvencija. On je doista odradio sjajan posao i moramo to priznati komisiji. Mi nismo poznavali tu konvenciju, mm, nije to slučaj iz ikada, mi ikada nismo znali kako to dobro funkcionira. I e, odlično je odigrala svoju ulogu tu komisiju zato što smo bili spremni za posao, bili smo obavješteni u svakom trenutku o onome što je bitno i onome što trebamo tražiti. Zato moram reći da e, komisiji trebamo odati priznanje za tako dobro obavljen posao. E, izvješće je sjajno pripremljeno, e, sjajan je to materijal za sve zastupnike koje to zanima. Međutim, ja bih e, napomenula samo dvije stvari. Imamo mjere, pet mjera je, su bile prijedlog Europske komisije. E, tako da mislim da ovdje moramo vidjeti da se radilo preliminarno prije nekih važnih sastanaka. Dakle, odobreno je deset mjera, pet od tih mjera donijela je Europska komisija i to je najbolji dokaz e, rada koji komisija obavlja. Isto tako želim reći da postoji 73 broda koje su od interesa za Europsku uniju, a slično kao i u drugim konvencijama e, interes država članica je bio važan zato što se radilo o pitanjima distribucije između država koje su priobalne države i one koje to nisu. I na kraju jedna osobna napomena vezano za e, rad komisije. Oko Indijskog oceana imamo doista puno konkretnih aktivnosti. Imamo ribolovni sporazum, imamo e, sporazum o razvoju. E, unija bi se trebala u tom smislu bolje koordinirati zato što promatramo ili samo ribolovni ili samo trgovinski aspekt trebamo suradnju suradnju za razvoj ali jednostavno nemamo širi pogled, nemamo globalni pogled Evropske unije o cijelom području i o ovoj državi koja je okrenuta ribolovu na Indijskom oceanu. Dakle, mislim da bismo se trebali bolje koordinirati, to bi bilo dobro za njih i za nas. A u odnosu na Tajland, kao što je rekao Gabriele, imali smo e, dobar odnos sa njihovim predstavnicima vlasti. Bili smo u tom ribolovnom centru. Doista su jako, jako napredovali. Tajlandu treba čestitati na tome. I kao što je rekao Gabriele i moje mišljenje, da bismo situaciju s Tajlandom mogli riješiti. E, komisija prati podatke ali mislim da e, napredak u odnosu na razdoblje od prije deset godina i danas je doista, doista velik. To je dobro i za njih i za sve nas. Eto, hvala vam lijepa. Hvala na učinjenom poslu. Zahvaljujemo kolegi Franriki, tajništvu i komisiji koja nam je e, odala, e, dala doista dužnu pozornost za vrijeme te misije. Hvala vam lijepa. na ovom vrlo pozitivnom izvješću. Možemo slobodno i kritizirati komisiju, ali e, možemo ih i pohvaliti kada odrade dobar posao. Dakle, hvala vam na ovom izvješću i time zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Možemo krenuti dalje. Na 14. točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koji iskorištava predane stoke u zapadnom sredozemnom moru. Ovo zakonodavno izvješće povjereno je socijalistima i demokratima. Gospođa Aguilera je izvjestiteljica. Danas imamo drugu razmjenu gledišta sa sudjelovanjem četiri dionika, ali prije toga, gospođa Aguilera, vi imate riječ e, za uvodne napomene. Eh, Hvala lijepa predsjedateljice. Čini mi se važnim a i predložili smo imati raspravu na kojoj će sudjelovati i drugi dionici, dakle predstavnici četiriju dionika, dakle ribolovni sektor, Jose Maria Galjar, Barbara Espuesto, Talijanka i predstavnica mm, científico de la i predstavnici drugih dvaju dionika koji bi trebali dati svoje mišljenje. E, u ovom trenutku želim zahvaliti svim e, spomenutim osobama na njihovoj raspoloživosti e, i na uloženom trudu i naporu. Zahvaljujem što su došli. Hvala Mm, dakle, ne radi se ovdje o tradicionalnom saslušanju pred odborom, tako da te osobe zaslužuju doista zahvalu. Mislim da bi bilo dobro čuti prvo ideje tih kolega, a onda ćemo ići u raspravu ako se slažete. U redu, predajem riječ našim stručnjacima, od kojih svatko ima deset minuta na raspolaganju za svoja izlaganja. Započinjemo sa gospođom Barbarom Esposto, članicom e, uprave Alijanca Kooperative Italijane, odnosno Saveza talijanskih zadruga. E, gospođa Esposto je e, stručnjak, stručnjakinja, odnosno za malo lokalno priobalno ribarstvo u Italiji. Gospođa Esposto, izvolite. Hvala, dobar dan svima. Želim također zahvaliti gospođi Aguileri Za nas je zapravo mala stavka platiti sami put, nego je važno upravo prenijeti glas naših ribara ovdje i to je danas moja zadaća i osjećam snažno tu obvezu. Savez talijanskih zadruga okuplja otprilike 80% talijanskih ribara jer e, oni se uglavnom udružuju u zadruge i od tih 80%, 60 do 70% su mali lokalni ribari, obrtnici. Evo, prijeđemo dakle na današnju temu. Naš savez smatra da treba uložiti veliki napor kako bismo proveli višegodišnji plan koje predlaže komisija čitav niz članaka zapravo bi trebalo izmijeniti, naročito one koji predviđaju da se napor godišnje određuje na razini vijeća jer smatramo da bi to nepotrebno zakompliciralo upravljanje i to bi onemogućilo planiranje i programiranje kada se raspolaže sa toliko malo vremena za ribolov. Osim toga, Članak e, sedmi stavak treći predlaže da tijekom prve godine provedbe plana najveći dopušteni napor bude izmijenjen u odnosu na referentnu razinu, odnosno prosjek dana. Mi smatramo da to ne daje zapravo precizne reference. Recimo, jedna ovakva opća e, napomena mogla bi dovesti i do nepreciznosti u primjeni ove odredbe. Zatim stavak 5. istog članka spominje određene relevantne količine koje nisu pobliže određene, koje mogu pak dovesti do smanjenja ribolovnog napora za e, druge alate. Pa e, mi smatramo da ovakva formulacija je manjkava jer nema objektivnih referenciji. Mislim da treba staviti poseban naglasak na uvod ukupnog pušenog ulova u, sredozemlju. Dakle, ne smijemo zaboraviti da je Mediteran veliko more, vrlo bogato ribljim vrstama i to je odlika koja mu je omogućila preživljavanje. Odnosno, ta e, raznolikost različitih oblika ribolova i ribarstva koji se obavljaju na Mediteranu. Tijekom godine, sezone, a možda čak i u istom tjednu ili u istom mjesecu jedna ribarica može promijeniti više alata i odrediti dakle koje će vrste loviti. Dakle, ukupni dopustivi ulov smatramo da je doista opasna mjera a također smatramo da postoji i e, velika opasnost da dođe do pojave choke species, a to je, kao što dobro znamo, poznato na Sjevernom moru. Osim toga, naš savez se ne slaže s time da se odredi maksimalni broj 60 e, sati tjedno za koće, bez obzira na ostale okolnosti. Dakle, time se ne vodi računa o lokalizaciji flote, o nacionalnim propisima, o odgovarajućim segmentima i ne vodi računa o vrsti ribolova. Dakle, kvantificiranje ribolovne djelatnosti u satima tjedno je nešto što bi mogle odrediti same zemlje članice. Da sažemo se osim toga sa zabranom upotrebe povlačnih mreža u izobati od 100 metara u razdoblju od 1.5. do 31.7. Posjećamo da smo iznijeli naše protivljenje svojedobno i to je bilo preuzetu u smjernicama Medaka 7.9.2017. godine u kojima se govorilo da će zemlje članice imati mogućnost ocijeniti kada i gdje Evo, navodim primjer Italije, dakle tu imamo Jadransko more, čija dubina e, je od stotinu matera dosta udaljena od obale, dakle ribarice možda ne bi niti stigle do te dubine, a u Liguriji u mojoj regiji stotina metara je dubina mora na nekoliko metara od obale. Dakle, mislim da treba uzeti u obzir posebnosti ovih mora. Ova mjera osim toga ne vodi računa o različitim posebnostima koje obilježavaju ovaj bazen. Zatim e, tu se govori o uspostavljanju drugih e, područja za zabranu ribolova unutar dvije godine od uvođenja uredbe bez obzira na već postojeća područja. Pa, mislim da bi bilo korisnije osloniti se već na postojeća područja, a na kraju kasnije ocijeniti e, i potrebu osnivanja drugih takvih područja. I kada je riječ, kao što smo rekli, o drugim višegodišnjim planovima, Pozivamo se tu na delegirane akte e, komisije. Mislim da se oni prečesto primjenjuju. Dakle, ne bismo htjeli da se ugroze glavna načela na kojima se temelje Lisabonski ugovori. Zatim, kada je riječ o odvezi iskrcanja i također onima što predviđa članak 14. smatramo poželjnim da u svjetlu regionalne suradnje o kojoj govorite i u 15. članku zemlje članice koje imaju izravne interese mogle također iznijeti i alternativne e, mjere ovoj obvezi kako bi se bolje zadovoljili ciljevi zajedničke ribarstvene politike s obzirom na posebnosti ovih mora na kojima ribarimo. Također e, ukazujemo još jednom na neravnotežu između zaštite okološa i socioekonomskih pitanja. Dakle, potrebne su izmjene koje bi nadvladale sadašnja ograničenja iz uredbe 58 2014. godine koja se odnose na e, trajanje mjera privremene zabrane ribolova. E, sada je to maksimum od šest mjeseci za čitavo programsko razdoblje 2014-2020. Dakle, glavni obujam e, financijskih resursa koje se mogu koristiti u ovom programskom razdoblju kao što je predviđeno 25, e, e, člankom 25 stavkom 3 uredbe. I na kraju, evo tu pristupam zaključku i ja uvijek navodim primjer poljoprivrednika, seljaka. Mi stalno kažemo da je mediteranu lošem stanju, da imamo sve manje resursa, ali ne znamo točno koliki broj ljudi iskorištava te resurse. Recimo, seljak e, zasije krumpir i zna da će krumpir dvostruko roditi, dakle za svaki krumpir će požniti dva, dakle zasadi stotinu krumpira i kada dođe u urad misli da će dobiti 200 krumpira. No ako samo seljak ne iskorištava ove krumpire, onda da, u trenutku e, žetve će naći samo 50 krumpira. Dakle, mi ne znamo u kojoj se mjeri iskorištavaju resursi ne u okviru tradicionalnog eh, gospodarstvenog ribolova. U Liguri, mojoj regiji, imamo 517 ribarica. I kada smo napravili popis rekreativnog ribolova, imali smo stotinu tisuća eh, rekreativnih ribolovaca koji su se upisali kao rekreativni eh, ribolovci i kako bismo pretpostavili da svatko od njih ulovi kilogram ribe godišnje, to je već stotinu tisuća kilograma ribe o kojim mi nemamo nikakvih saznanja. Hvala. Thank you. Hvala vama. Dobro. E, gospođo Posto, hvala vam na vašem izlaganju. A sada ću dati riječ sljedećem stručnjaku, gospodin Jose Gajar Garcia potpredsjednik e, ribarskog udruženja Andaluzije iz Španjolske. Vi ćete doći naprijed. Hvala lijepa. Gospodine Gajar, izvolite. Hvala lijepa predsjedateljice. Najljepša hvala odboru i Europskom parlamentu i kolegici Aguilera koja nam je omogućila da govorimo o malim ribarima i o stanju na sredozemlju i Andaluziji. Kao što vidite, u Andaluziji imamo e, federaciju ili udruženje ribara e, to je udruženje iznimno važno zato što u ovom sektoru Andaluzija igra važnu ulogu. Prije početka dopustite mi da kažem nešto o situaciji u Španjolskoj. U Španjolsku imamo dvije vrste organiziranja ribara. E, najveći broj ribara zastupljen je u jednoj ili drugoj organizaciji. E, zašto to napominjem? Zato što smatramo da je interes profesionalnog ribara dobro zastupljen u ovim organizacijama. E, ne vjerujemo da bi i jedan drugi oblik organizacije mogao na isti način braniti interese ribara. Smatramo da je nužno donijeti mjere kako bi ribolov postao održiva aktivnost uz zaštitu okoliša i poboljšanje socioekonomskih uvjeta. Sredozemlje je more koje koriste mnoge države. Zbog toga trebamo ako doista želimo postići naš cilj, a to je održivi ribolov, voditi računa o sudjelovanju svih. Prijedlog uredbe koje je predložila komisija temelji se na istim načelima koja su predložena za Sjeverno more, ne vodeći računa o Sredozemnom moru koje je potpunosti različit prostor. Dakle, jug nije sjever i sjever nije jug. E, što se tiče referentnog razdoblja 2012-2016, mislim da je to razdoblje koje je bolje umjesto razdoblja koje se nudi 2015. do 2017. Smatramo da bismo, uzimajući ovo razdoblje u obzir, dobili bolji uvid u stvarno stanje naših flota i točno bismo mogli izračunati broj ribolovnih dana smatramo da ta vrijednost treba biti izračunata prema maksimalnom broju dana, vodeći računa o ispunjavanju svih drugih uvjeta. Španjolska flota je opskrbljena e, svim najsuvremenijim e, tehnološkim e, alatima, tako da možemo izračunati minimalni broj dana E, jer smatramo da je socijalno-gospodarski utjecaj ribolova nešto što ne smijemo zanemariti. Zato nam je teško razumjeti kada komisija govori o bitnom smanjenju dana. Što to znači e, bitno smanjenje dana? Dakle, ako imamo dva e, različita e, ribarska broda e, koji izlovljavaju ili ribu ili škampe, rakove. Radi se o različitim aktivnostima, ribarskim aktivnostima na Jadranu i smatramo da uredba u tom smislu ne odgovara stvarnosti. Mi doista nemamo tih razlika na terenu zato što jedna kočarica za jednog ribolovnog dana u uz obalu može uloviti i e, ribe iz prve skupine i ribe ili rakove iz druge skupine. Dakle, e, prijedlog komisije nije u skladu sa stvarnim e, stanjem na sredozemlju jedinični ulov ne smije uzimati samo u obzir vremensko razdoblje iz priloga 1 e, zato što 75% obale pokrivamo između 12 i 24 sata. Ribolovni napor nema nikakve veze s veličinom broda i zbog toga smatramo da prijedlog komisije ponovno ne odgovara stvarnosti u odnosu na flotu kojom raspolažemo na sredozemlju. Nadalje, što se tiče upravljanja pojedinim brodovima ili jedinicama iz flote, mislim da su ovdje mjere previše općenite e, i zbog toga je važno da u sljedećem prijedlogu imamo e, razlike između pojedinih zona ili područja u ovom slučaju u kojem bi području mogla djelovati flota Andaluzije. Andaluzija ima 92 kočarice i u području u kojem mi lovimo love i dvije države koje nisu članice Unije, a to su Alžir i Maroko. Oni imaju e, preko 600 kočarica. Dakle, ako eh, oni imaju preko 600 kočarica, mi 92, eh, vidite, vidite li eh, gdje je problem? A kada uzmemo u obzir prijedlog komisije između 31. svibnja područje izobara koje vrijedi za kočarice ne uzima u obzir da se radi o vrlo osjetljivim područjima na sredozemlju. Dakle, mi smo već rekli naše mišljenje na savjetodavnom vijeću u e, studenom prošle godine. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Eh, ljudi koji se bave zaštitom okoliša vrše određeni pritisak jer nema nikakve, eh, nikakvog razloga za to. Mislim da ne možemo generalno uređivati stanje na sredozemlju. Trebamo voditi računa o pojedinim eh, krajevima. Što se tiče pak mjera vijeća o određivanju kvota, ovdje želimo jasno reći kanimo tražiti brisanje ovakve odredbe e, za sredozemlje e, jer E, mislim da je situacija specifična. Sredozemlje dijelimo i sa trećim državama. Treće države se nalaze u različitim područjima sredozemlja, a isto tako naše riblje vrste su vrlo mobilne i njihova e, distribucija se e, dijeli među različitim državama. A treće države ne potpadaju niti pod jednu mjeru Europske unije konkretno ovdje mislim na maksimalni dopušteni ulov, tak ili slično. Tako da bi to trebalo u potpunosti izbaciti iz nacrta uredbe. E, Europska komisija delegiranim aktom e, može donijeti druge zaštitne mjere, ali delegirani akt može imati direktan gospodarski utjecaj na ribolov koji se obavlja e, kočama a to je ključno, ključno za nas, zato što se ovdje određuje i veličina mreža, dubina i tako dalje. Želim naglasiti ukoliko zajednička ribarstvena politika u razdoblju od 2014. do 2020. E, ne bude donijela e, plodove, a ti plodovi bi trebali biti E, u e, novoj uredbi određeni također i maksimalnim dopuštenim ulovom do 2020. Za sada ovi ciljevi koji su postavljeni pred nas e, smatramo da ih nije moguće ostvariti i zato je velika dvojba koja nas muči u odnosu na ovu uredbu. Komisija ne bi smjela svojom uredbom ugroziti čitav jedan sektor na sredozemlju, a ne vodeći računa niti o nečišćenju, o, klimatskim promjenama, o turizmu koji se odvija u tom istom području, rekreativnom ribolovu i tako dalje. E, situacija na sredozemlju će se još više zakomplicirati i usložiti ako ne budemo e, bili dovoljno, dovoljno hrabri i mislim da bismo se sve sredozemne države trebale ujediniti kako bismo imali uredbu koja bi nam koristila svima. Hvala lijepa gospodine Gajar na ovoj prezentaciji. Sljedeći je gospodin Ignacio Fresco Balsini iz WWF-a. Izvolite. Mr. Vanzini, you want to Gospodine Vanzini, biste li e, pokušali pronaći svoju prezentaciju pa da čujemo druge govornike prije vas ili ćemo pričekati još malo? Pokušat ću je naći na internetu, nemam ovdje sada USB sa svojom prezentacijom. Ovo sada ćemo pokušati naći na drugom ključu. Pa ako je ne možete naći, onda možemo čuti gospodina Alessandra Maninija prije vas, a vi u međuvremenu možete pronaći svoju prezentaciju. Tako da ne budete baš pod tolikim pritiskom. Evo, upravo smo promijenili redoslijed govornika. Dakle, pozdravljamo gospodina Alessandra Maninija iz Znanstveno-tehničkog i ekonomskog odbora za ribarstvo. So you, Mr. Manini, you have the floor for 10 minutes. Okay. So, good morning to everybody. My name is... Dobro jutro svima. Zovem se Alessandro Manini i savjetnik sam radim u centru ispravu u Italiji. Moj, eh, moj zadatak danas je da vam eh, kao član eh, tajništva STCF-a predstavim neke naše rezultate rada a to ću predstaviti u ime Znanstveno-tehničkog i ekonomskog odbora za ribarstvo. Naša radna skupina e, za zapadno sredozemlje sastaje se ovoga tjedna. Klara Hobig je inače će predsjedavati sastankom. Dakle, što vam ovdje želim predstaviti? Kao prvo neke definicije i akronime koje koristimo u evaluaciji stokova. Dakle, koliko je stokova e, evaluirano, koji su glavni rezultati ocjene što se tiče razine eksploatacije i e, biomase, koji su trendovi, završni zaključci i na kraju reference vezano uz e, ocjenu stokova u zapadnom sredozemlju. Kao prvo, što se tiče definicija kao geografsko podpodručje. E, pod time podrazumijevamo zemljopisno definirane zone u sredozemlju. Stokovi su kombinacija vrsta i e, zemljopisno definiran podpodručja. E, smrtnost riba je dio dakle, te stope smrtnosti zbog ribolova, a F-current je e, trenutna razina, dakle od prošle godine. Imamo isto tako jednu ciljanu vrijednost, a to je e, riblja smrtnost na razini najvišeg e, održivog prinosa. Što znači da je najviši održivi prinos najveća, najveći godišnji ulov koji se može uloviti svake godine, a da pritom to ne utječe na stokove u sljedećim godinama. Dakle, to se e, imamo takozvanu razinu eksploatacije koja je zapravo omjer e, između jednog i drugog. Ako je to iznad jedan, znači da imamo da je riječ o prelovu. i na kraju e, biomasa koja je zapravo ukupna težina svih jedinki u nekome stoku. Koliko imamo stokova u zapadnom sredozemlju, ovdje možete vidjeti različita zemljopisna područja Ja sam žutom bojom označio žuta, ona područja koja pripadaju državama članicama. E, ukupno ih ima devet. E, imamo kao prvo Alborsko more, pa zatim e, Balearske otočje, šest su, je Katalonsko more. 9 i 8 su Korzika, zatim 9 je Ligurija, zatim i Tiransko more i Sardinija, to je broj 10. Za vrijeme e, sastanka naše skupine stručnjaka analizali smo 17 različitih vrsta ako se prisjetite e, definicije stokova, to je dovelo do definicije 42 različita stoka za koje se može definirati konačna razina eksploatacije. Samo da vam razjasnim koncept stokova. Imamo primjerice ista vrsta je u katalonskom području, dakle riječ je o dublinskoj kozici. E, definirana e, dakle u jednom stoku, u jednom e, podpodručju, a kao drugi stok u drugom. Imamo dakle ukupno 42 stokova, 19% stokova e, je izloženo prelovu, samo kod četiri stokova nije uočen prelov. Ako pogledate trendove FMSI-a, vidjet ćete crnom, da crna linija označava MSY, dakle to je vrijednost 1. To je ova prva linija, znači ova srednja, ova e, crna linija. Dakle, kao što vidite postoje neke varijacije, ali zapravo je omjer još uvijek vrlo visok. Prošle godine je iznosio i bio blizu tri, a dakle prag bi trebao biti jedan. to je ciljana vrijednost. Ovo je isto razdoblje, e, međutim govori se o razini biomase, dakle početna točka je biomasa 2006. godine i gledamo što se događalo u e, kasnim godinama da, doše, da dođe do povećanja mase, omjer bi trebao biti iznad 1, a ako dođe do pada, onda je ispod 1. Kao što vidite, biomasa je također ispod praga. Prošle godine je došlo do, do smanjenja. Ukupno smo ocijenili 42 stokova, 90% njih je izloženo prelovu. Vrijednosti F kroz F je još uvijek dosta visoka i e, još uvijek nije obnovljena sva razina biomase. Sve informacije o našoj radnoj skupini za ocjenu stokova možete pronaći na internetskoj stranici STCF-a. E, htio bih vam samo skrenuti pozornost na sljedeće. Na e, našoj internetskoj stranici imate dakle e, ocjenu stokova u Sredozemlju i Crnom moru gdje smo analizirali sve podatke koje smo dobili e, na sastanku radne skupine za e, ove radne skupine stručnjaka i tu možete vidjeti tri različita područja jedan dio gdje možete odabrati stok, primjerice neko podpodručje, GSA 9 na primjer, možete odabrati stok i imate središnji dio gdje se učitavaju sve informacije, dakle posebno rezultati koji se odnose na ove omjere, ulove i tako dalje. U donjem dijelu možete vidjeti sažetak e, informacija stokovima, zatim i konačnu evaluaciju statusa stokova, dakle da li je riječ o prelovu ili nije. Ako kliknete ovdje, otvorit će vam se jedan prozor i dobit ćete izravnu poveznicu na izvješće STCF-a e gdje ćete pronaći sve podatke e, o toj evaluaciji. Evo, time ću završiti. Hvala vam na pozornosti. Very quick all <laughs> e, Stvarno ste bili brzi, niste čak niti iskoristili vrijeme koje vam je dodijeljeno. Moram priznati da sam vrlo impresionirana. Da, pokušao sam to pojednostavniti što je više moguće. Znam da nema smisla ulaziti isuviše u detalje kada je riječ o ovakvim tehničkim stvarima. Da, sigurna sam da će biti mnogo pitanja vezano s vašu prezentaciju. Hvala vam lijepo. Mislim da sada možemo pozdraviti gospodina Vanzinija. Jeste li uspjeli pronaći svoju prezentaciju ili ćete možda e, bez prezentacije? Izvolite. Izvrsno, hvala vam predsjedateljice. Zahvaljujem također gospođi Aguilera na pozivu da sudjelujem na ovom javnom saslušanju. Sada kada smo riješili tehničke probleme, htio bih reći da mi je veliko zadovoljstvo što mogu uzeti riječ u ime udruga civilnog društva. Udruga koju ja predstavljam, WWF, ima eh, tu karakteristiku da mi surađujemo sa javnom upravom, znanstvenicima i ribarima. Imamo suradnju sa više od 5000 ribara u zapadnom sredozemlju i na temelju tog iskustva mi smo izradili zajednički dokument s našim stajalištem sa ostalim nevladinim udrugama vezano uz ovaj višegodišnji plan, što ću vam rado kasnije dostaviti. Mislim da smo svi svjesni dramatične situacije e, koje svjedočimo u sredozemlju, posebno nakon e, ovih prezentacija koje smo čuli. Postizanje e, najvišeg održivog prinosa je naša zakonska obveza od 2002. godine i 15 godina kasnije još uvijek se bilježi i prekomjerna eksploatacija većine stokova, 80% stokova, a neki od njih su uistinu ugroženi. E, to pokazuje da su sve mjere za upravljanje do sada doživjele neuspjeh što se tiče naših sadašnjih obveza temeljem uredbe za sredozemlje, one se provode na jednak način među, ne provode na jednak način među državama članicama i postoje problemi kada je riječ o usklađenosti. Većina mrijestilišta koja su trebala već biti zatvorena još uvijek su otvorena za ribolov. Ovo je samo jedan primjer. E, pokazat ću vam kartu. Tu se vidi koliko, koliki je zapravo taj prelov, primjerice kod oslića, Dakle, u, prosječu se, u prosjeku je to deset puta više nego što bi trebalo biti, a u nekim regijama je to čak i 13 puta više od održivog stanja. Iz tog razloga Europska komisija predlaže e, da se značajno smanji ulov kako bi se brojke smanjile i kako bi se zapravo e, spriječila mogućnost e, ugrožavanja tih stokova. To isto tako pokazuje da tako da e, do sada nismo imali priliku kakvu nam nudi ovaj višegodišnji plan da usvojimo ambiciozne mjere koje mogu promicati održivost naših stokova, ali isto tako i obnovu e, pomorskih ekosustava. Ovdje možete pronaći neke opće informacije e, koje se već nalaze u prijedlogu Europske komisije. Ako pogledate ove brojke, shvatit ćete zašto Europska komisija e, zapravo prebacuje mjere upravljanja na kočarice one predstavljaju 31% flote i 86% e, ukupnog iskrca ribe. E, da kako tu su isto tako bitni elementi kao što su slučajni ili usputni ulovi i tako dalje. Dakle, kod e, donošenja propisa moramo uzeti u obzir sve čimbenike Što se tiče e, primjerice ribolova parangalima, to isto tako može utjecati na loše na e, ribolov oslića kao i kočarice. Dakle, nije samo bitna količina ribe koja se vadi iz ocana, nego i njezina kvaliteta. I iz tog razloga ne možemo primjenjivati te mjere samo na kočarice, nego i na sve druge koji utječu na ekosustav. U konačnici bismo mi e, nevladine udruge htjeli da se e, na sredozemlju provede jedan dobar sustav koji bi bio dopunjen kvotama, ali i da imamo višegodišnji plan koji primjenjuje sustav zaštite ekosustava. Jer onako kako se primjenjuju mjere za upravljanje e, za zaštitu stokova, isto tako nam trebaju i mjere za zaštitu ekosustava. Što se tiče naše organizacije, e, smatramo da je važno da imamo e, snažan sustav upravljanja i da izvučemo zaključke iz pozitivnih iskustava. U Kataloniji, e, u Palamosu i Rosesu imate E, nekoliko dobrih primjera i to je zapravo jedan od rijetkih primjera u sredozemlju gdje je zapravo dolazi do obnove stokova. Ribari u oba područja su primijetili da iz godine u godinu ima sve manje ribe koje love i sve, sav ulov je bio ispod zakonski definirane veličine ribe. Tako da su se ribari sami obratili znanstvenicima i udrugama civilnog društva da zajedno pronađu rješenje i osnovali su upravljački odbor i izradili, mi smo sami dakle definirali neke mjere na temelju znanstvenih e, preporuka. Općenito bi se moglo reći da su te mjere išle za smanjenjem e, ribolovnog napora. U prvoj godini to bilo, e, da bi je to bilo iznad 20%. Također smo uveli individualne kvote po brodu i po danu. Zatim e, vremensko-prostorne zabrane. Što se tiče dakle, oslića, to je trajalo 9 mjeseci. E, nemam sad vremena da vam predstavim sve rezultate, međutim rezultati koje smo postigli uistinu su, su bili sjajni i sada dolazi do obnove stokova i ono što smo naučili iz toga iskustva jest da e, kada se primjenjuju znanstvene preporuke mogu se postići uistinu sjajni rezultati na sredozemlju. Nadalje, ako želimo imati e, dobar sustav upravljanja pomorskim okruženjem, moramo staviti ribare u središte višegodišnjeg plana. Zato smo tražili da se u ovom višegodišnjem planu e, zakonski prizna važna uloga e, supravljačkih odbora. Mislim da je to jedan vrlo važan upravljački instrument koji se pokazao vrlo uspješnim e, kod postizanja usklađenosti s obzirom da ribari preuzimaju na taj način odgovornost za obnovu stokova. Kao što sam rekao, to mora biti dopunjeno i drugim mjerama e, koje donosimo u ovom planu. I htio bih e, kratko nešto reći o jednoj od tih kontroverznih mjera, a to je da se e, dakle poveća zona koja se ne lovi teškoćama sa sadašnjih 50 metara dubine na 100 metara dubine. Mislim da e, komisija ovdje ima minimalistički e, pristup budući da se ova zabrana primjenjuje samo kroz tri mjeseca u svibnju, lipnju i srpnju i smatramo da to nije dovoljno i da to neće biti dovoljno da se promijeni situacija na sredozemlju. Treba nam zabrana koja će biti na snazi tijekom cijele godine i za to postoje dobri razlozi. Ova tri mjeseca koja predlaže komisija ne bi trebali biti problematični u većini regija zato što e, ribari ne love ribu tijekom ta tri mjeseca jer zapravo nemaju što uloviti, ali razlog e, iz kojeg bi bilo dobro da se uvede zabrana tijekom cijele godine je vrlo jasna. Kao prvo, e, iz ekološke perspektive, zato što moramo zaštititi osjetljiva područja Dakle, ta područja bi već trebala biti zaštićena uredbom o sredozemlju, međutim time se ne upravlja još na odgovarajući način. Što se tiče ove dubine od 100 metara, na taj način bi e, mali ribari imali preferencijalni pristup i to bi omogućilo i razvoj lokalnih zajednica. Ako imamo e, dobra pravila kontrole e, ribolova koji obavljaju mali ribari, utjecaj na okoliš će biti mnogo manji. ali najvažnije je da se zaštiti, da se očuva mlađ. Naime, iz biološke perspektive moramo shvatiti da je sredozemno more vrlo toplo i da se uvjeti e, mijenjaju iz godine u godinu i to utječe na e, razdoblje kada se mrijeste te vrste. Ovdje možete vidjeti primjerice u Lijonskom zaljevu e, gdje je mriješćenje triju vrsta iz e, višegodišnjeg plana. U, dakle, nije u ovom razdoblju u ova tri mjeseca koje predlaže Europska komisija, tako da bismo uvođenjem zabrane kroz cijelu godinu zaštitili čitav životni ciklus stokova, dakle i jajašca i mlađi i tako dalje. I bilo je e, nekih komentara vezano uz to da se e, određene mjere ne mogu provesti u nekim regijama. Međutim, ovo treba biti jedno opće pravilo, a izuzeća će se primjenjivati samo tamo gdje imamo dokaze da to nije moguće provesti u dijelo zbog topografije ili nekih drugih razloga. Dakle, ovo mora biti općenito pravilo i mi ne možemo temeljiti opće pravilo e, na specifičnostima jedne regije. S obzirom da nemam više mnogo vremena, htio bih još samo reći da ću rado saslušati vaše komentare i pitanja i rado ću na njih odgovoriti, no na kraju želim još reći da moramo biti smijeni, moramo biti ambiciozni i donijeti mjere potrebne da se očuva flota, jer je ribarska flota u kriznoj situaciji i moramo također omogućiti održivo upravljanje ribarstvom i našim ekosustavom. Hvala. Hvala i vama i time smo zaključili govore od naših panelista. A sada ću dati riječ zastupnicima koji bi se htjeli javiti za riječ. Gospodin Gajs, izvjestitelj u Sjeni u ime EPPA. Izvolite. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Najprije ću čestitati kolegici Aguileri na uspješno obavljenom poslu vezano za ovaj e, važan problem, a to je iskorištavanje pridnenih stokova u zapadnom sredozemnom moru. Počeli smo na Malti 2016. i e, smatramo da smo imali dobru polazišnu točku vezano za ribarstvo pridnenih stokova u zapadnom sredozemnom moru. E, nakon uvoda evo kratkih napomena. Ovdje smo čuli da se govori da trebamo odrediti određene rokove do 2020. godine za određene ugrožene stokove. Mislim da je to realno nemoguće. Komisija je svoje planove e, predstavila jako kasno. Višegodišnji planovi se moraju e, predstaviti na početku razdoblja zajedničke ribarstvene politike. Socioekonomski utjecaj i flotu e, koja postoji naprosto odražava e, situaciju, a to je e, da je komisija prekopirala višegodišnji plan za Sjeverno more na Sredozemlje. Sredozemlje ima malo zajedničkih stvari sa Sjevernim morima. E, sjever, more je more od kojih je samo osam država pripada Europskoj uniji koji imaju izlaz na to, na to more. I zbog toga ribari trebaju dijeliti more e, Italija, Francuska, Španjolska uz Maroko, Alžir i Tunis. E, to se dakle događa u zapadnom e, sredozemlju. Mi imamo 33,3% kočarica koje direktno utječu e, svojom ekonomskom aktivnošću na život e, naših država. Europska komisija treba pronaći koherentne mjere e, u odnosu čak i na treće države, a u okviru generalnog uređenja ribolova na zapadnom sredozemnom moru. Moram reći da smo kao EPP protiv ukupno dopuštenog ulova koji se predstavlja kao zaštitna mjera zato što to doista predstavlja problem za e, neke vrste koje često nalazimo u zapadnom sredozemlju. Zatim postoji i, još neke mjere koje se odnose na ograničavanje e, ribolova e, kočaricama. To je doista teško poštivati za određena područja gdje je obalni pojas drugačiji, gdje se brodovi trebaju više udaljavati e, od obale da bi lovili. Mislimo da komisija nije dobro to uredila jer jednostavno E, to treba urediti metodom suodlučivanja. Dakle, još ću jednom zahvaliti zastupnici kolegici Aguilera. Čekamo dokument koji će ona izraditi i e, surađivat ćemo zajedno s njom e, na tom dokumentu do kraja. Hvala gospodine Lafronte, izvolite. Hvala vam lijepa. Ja ću se nadovezati na ono što smo čuli danas prije podne. A isto tako ću reći da smo prije dvije i pol godine svi bili u Kataniji. Tada smo prvi puta razgovarali o situaciji na sredozemlju. E, bili su prisutni ribari, svi iz sektora i složili smo se oko toga da je situacija na sredozemlju doista dramatična. To smo čuli i jutros. Svi smo zatražili drastične mjere da se to stanje promijeni. Situaciju sa stokovima objasnio je kolega stručnjak iz ISPRE. Nažalost, potvrdilo se ono što već znamo. Stokovi se tri puta više izlovljavaju iznad ukupnog dopuštenog ulova. A to je samo prosjek, moram reći, jer, na primjer, eh, oslić eh, se tri put vrše više, više izlovljava. A onda smo vrlo blizu točke s kojeg nema povratka. Dakle, ne možemo se skrivati um, jer su podaci doista teški. Ako bismo željeli imati održiv ribolov, tada trebamo imati stokove koji se obnavljaju imamo sada već puno primjera intervencija. Tamo gdje se intervenira znanstveno na stokove, stokovi se oživljavaju, oporavljaju i samim time se oporavlja i ribolov. Mjere koje predstavlja Europska komisija su jake mjere e, prema meni one odgovaraju situaciji ili stanju stvari ali kako smo čuli od kolege iz WWF-a, te mjere čak i nisu dovoljno e, jake, e, jer bi željeli da se lov kočaricama do 100 metara zabrani cijele godine. E, to je drastično rješenje. No, cijelo vrijeme vidimo da sektor odbija te mjere, kaže, slažemo se, trebamo raditi na održivosti stokova, a onda s druge strane počinje čitav niz izuzeća iznimnaka u odnosu na predloženo. Iskreno govoreći, teško mi je shvatiti zašto svi sektora, čak i oni s kojima sam osobno razgovarao, kažu da žele izbaciti kvote iz plana podsjećam da članak 8 nije ta mjera. Članak 8 kaže ako plan upravljanja ne funkcionira, tada možemo uzeti u obzir kvote. To je naprosto zaštitna mjera ili odredba. Jer ako želimo izbaciti kvote iz cijelog plana, onda smo naprosto nekako rekli da plan neće funkcionirati. Jer želimo vjerojatno da plan oslabimo u odnosu na ono što je predložila komisija. Mislim da trebamo jako puno još raditi. Ima puno e, razloga za raspravu. E, zašto je plan takav? Plan je takav zato što je situacija dramatična. Trebaju nam jake mjere da bi se situacija popravila. Podsjećam, socijalno-ekonomski faktor se često spominje, ali da bi taj e, sektor mogao doprinositi socioekonomskom razvoju trebamo imati zdrave stokove. I na kraju samo dvije stvari. Prvo, poznajem što je učinila Katalonija, bio sam u Barceloni, to je iskustvo koje je dobro i stvari su tamo dobro funkcionirale. Ne znam, međutim, razgovarat ću s kolegama kako ovo lokalno iskustvo prenijeti na šire, šire zajednice. I druga stvar, Slažem se s onima koji kažu da e, GFCM treba djelovati snažnije i jače, jer je istina da u sredozemlju love i države koje nisu članice Europske unije. Mi možemo biti učinkoviti koliko želimo, ali o njima u ovom trenutku slabo vodimo računa. Hvala vam. Gospođa D'Amato. Gospođa D'Amato. Hvala, e, gospodine, gospođo predsjedavajuća. E, htjela sam postaviti konkretno pitanje, odnosno o instrumentima za financiranje i također kako upravljati socioekonomskim efektima jednog ovakvog plana. Zapravo, Sva financiranja, također e, i mjere za konačnu obustavu su zaključene nakon 31.12.2017. godine. Dakle, pitam izvjestitelja, naročito e, Savez zadruga, dakle predstavnike sektora, smatraju li da bi bilo poželjno ponovno otvoriti ova financiranja i e, također u jednom obliku o kojem možemo kasnije razgovarati sa komisijom. Hvala, gospođa Tomašić. Gospođo predsjedavajuća, zahvaljujem se izvjestiteljici Agirela na ovoj inicijativi i svim sudionicima na korisnoj raspravi. Podržavam izvjestiteljicu u planiranom rasporedu rada na ovom prijedlogu višegodišnjeg plana. Intenzivan je, ali uz pomoć svih nas mislim da ga izvjestiteljica može postići. Kao izvjestiteljica višegodišnjeg plana za Jadransko more potpuno sam svjesna kompleksnosti i važnosti ovoga prijedloga. Samo ukratko želim naglasiti važnost socioekonomskih utjecaja koji nisu na odgovarajući način procijenjeni. Također, zabrinuta sam za mali obalni ribolov kao posebno osjetljivu kategoriju. I na kraju što se tiče kvota, želim naglasiti da su sektor kao i administracija protiv i to treba poštivati. Hvala lijepa. Hvala, time zaključujemo izlaganja naših zastupnika. Dakle, u ime komisije gospođa Valerija Lane, dakle, znamo da ste vi dobro upoznati sa ovom temom. Imate na raspolaganju tri minute. Molim vas za, kratke odgovore na sva pitanja. Izvolite. Merci. Merci, madame la Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Dopustite mi prije svega da zahvalim izvjestiteljici, gospođi Aguilera, koja je organizirala ovo javno saslušanje. Smatram da trebamo zahvaliti svim govornicima na jasnim izlaganjima i zahvaljujem također svim udrugama ribara koje su se potrudile doći u Brisel. Mislim da je važno da i oni budu uključeni u ovaj proces, tako da nam je iz tog razloga drago. Mi o ovom planu razgovaramo već godinama, to nije ništa novo, već dvije godine se o tome raspravlja. Imali smo i vrlo široke konzultacije koje je organizirala komisija da uzmemo u obzir sve aspekte socioekonomske i ostale. Pitali ste komisiju zašto nije ranije definirala takav plan, zato što e, kada je ZRP stupio na snagu, e, sredozemne države su rekle da e, bi oni radije, da bi one radije imale nacionalne planove sukladno uredbi o sredozemlju, tako da im je komisija to odobrila, ali je rekla da ih mora, moraju uskladiti sa ciljevima ZRP-a na način da se do 2020. godine postigne najviši e, održivi prinos. Međutim, mi smo ubrzo shvatili da države članice nisu poduzele odgovarajuće mjere da prilagode svoje ribolovne napore i da je situacija postala katastrofalna. E, sadašnji trendovi će se vjerojatno nastaviti, a sadašnji trend je drastično smanjenje flote, e, to ima određene socioekonomske posljedice koje su nam poznate i rizik je poznat. Mi smo izračunali da E, postoji mogućnost da 1600 e, brodova brzo nestane bez e, višegodišnjeg plana. Višegodišnji plan je također prilagođen i specifičnim okolnostima. Mi nismo preuzeli ono što imamo za Atlantsko more ili za Sjeverno more. Mi smo samo prilagodili jedan instrument, a to je dakle ribolovni napor koji će omogućiti na temelju znanstvenih činjenica i uzimanje u obzir socioekonomskih E, faktora da e, dođemo do odgovarajućeg mjere. Mi smatramo također da treba zaštititi mlađ bez toga nećemo moći obnoviti stokove, a trenutno se ne smanjuje dovoljno ulov te mlađi. Iz tog razloga smo iznijeli ovaj prijedlog. Mi smo spremni da zajedno sa znanstvenicima definiramo neke alternativne mjere ukoliko se postigne taj cilj da se smanji ulov mlađi. U protivnom, ovaj plan neće postići rezultata, to je obnova stokova. Trenutno se e, vode rasprave, čak i danas se vode rasprave unutar e, STFC-a kako bi se e, razmotrili svi elementi iz ovoga plana, bilo da je reč o segmentaciji, o izračunu ribolovnog napora i svih ostalih elemenata koji su e, ovdje spomenuti od strane govornika zajedno sa državama članicama i Europskim parlamentom Europska komisija je spremna razmotriti e, sve te aspekte i e, potruditi se da ovaj plan donesemo što prije. Dakle, ne radi se o tome da se odgađa ovaj plan, dakle to nije moguće jer u protivnom e, ćemo se uistinu naći u teškoj situaciji, a to svakako želimo izbjeći. U redu, sada budući da su pitana upućena i našim stručnjacima, možemo čuti njihove odgovore, počeo od gospodina Vadzinija. Vama ću dati riječ nakon što stručnjaci dobiju priliku komentirati jer vidim da imamo pitanja zastupnika. Da, Aguilera, Hvala lijepa. Prije stručnjaka želim iskoristiti priliku i postaviti par konkretnih pitanja iskoristit ću priliku kako bi oni onda mogli odgovoriti na moja pitanja. Jedno znanstveno pitanje osobi iz STECF-a. Mene brinu vremenski rokovi. Trebamo učiniti sve što je u našoj moći. Komisija kaže da je učinjeno sve da bismo usvojili dokument do studenog, ali ja sada želim čuti vaše mišljenje. Je li doista realno moguće da se usvoji definitivno dokument sljedeće godine u travnju možda svibnju. Je li to moguće? Je li moguće završiti do 2020. Je li to realno moguće? Drugo pitanje. U prijedlogu se e, predlaže da se flota podijeli po segmentima. Pa to me muči. Pitam se kako ćemo podijeliti flotu po segmentima. E, po meni to neće donijeti nekakav e, baš pretjerano vrijedan rezultat. Zašto ne bismo djelovali po e, jedinici, po različitim jedinicama, a ne po segmentima. Tu prije svega mislim i na vrijeme i na dimenzije. Možda bismo doista mogli dobiti odgovore s vaše strane na ova, na ova dva konkretna pitanja. E, dobro. E, obzirom da je pitanje upućeno stručnjaku STCF-a, gospodine Manini, možda biste vi mogli prvi odgovoriti pa ćemo onda dalje pa ja ću za odgovor izabrati talijanski jezik. Odgovor na prvo pitanje povezano je to sa znanstvenim problemima. Drugo pitanje je nešto što nije za znanstvenike, više za menadžere. Odgovor na prvo pitanje ovisi o vrsti. Postoje vrste koje su reducirane i tu je situacija jasna. Neke se vrste obnavljaju puno brže, za druge potrebito više vremena. Nije rečeno da za par mjeseci sve možemo urediti. Mi smo rekli da nije nužno da na početku radimo e, redukciju za sve vrste. Jer ako ne možemo urediti sve vrste, dobro je urediti barem dio njih. Mislim da bi to moglo biti dobro rješenje. To je jedini odgovor koji vam mogu dati. Ja vam ne mogu sada dati precizno vremenske rokove, jer e, mogu samo citirati stručnjake koji kažu lako je prebrojiti ribe slično kao stabla, međutim one eh, su pokretne i, i brzo se kreću, tako da ne možemo imati te rezultate. Mislim da je napor koji čini Europa u tom smislu koristan i mogao bi dati rezultate. Da, vjerujem kratkoročno čak do 2020. Ne za sve vrste, ali za one vrste koji imaju manje cikluse kao što su školjkaši, rakovi. Eto, možda drugo pitanje bi bilo za nekog menadžera iz sektora. Hvala. Ja ću pokušati odgovoriti na pitanje zastupnice Damato koja je zatražila mogućnost izvanrednih sredstava za e, financiranje njihovo korištenje. Mi bismo prvo zatražili produljenje perioda privremenog zabrana izlova, a onda trajnu zabranu. To nam razdoblje jasno može koristiti jer je situacija e, jako loša. Međutim, svaki put kada jedna ribarica isplovi, znači e, naš poraz, nismo zaštitili sektor, nismo omogućili obnovu i zbog toga ribari ne žele milostinju ili javno financiranje. Tu se njihovo e, stajalište promijenilo. Vi više nemamo e, potrebe za financiranjem izvana. Želimo samo dostojanstvene uvjete rada uz jasna pravila, precizna pravila i pravila koja su jednaka za sve. E, što se tiče oslića. Oslić, na primjer, je vrsta koju navodimo da je najčešće predmet ovog pretjeranog izlova. Rekreativni ribolovci love tu vrstu, a mi i dalje to dopuštamo i e, sankcioniramo samo profesionalne ribare. Mislim da to više nije prihvatljivo. Dakle, u krizi smo, stokovi pate, mi smo spremni na određene žrtve, ali i ostatak svijeta treba podnijeti iste žrtve. Slično je i zastupnik Afronte e, tražio jer nam je nužno da i države izvan Europske unije poštuju pravila jer dijelimo iste resurse. stručnjak iz Andaluzije. Da, hvala vam. Što se tiče financiranja, trebamo doista preraspodjelu sredstava. Kao što je rekla kolegica iz Italije, ribari više ne žele stalnu pomoć ili stalne subvencije a mi smo za privremenu ili stalnu zabranu ulova, poštujući naravno znanstvene rezultate, znanstveno mišljenje koji, su realni. Ovdje se govorilo o kozicama i kolega iz STCF-a je govorio o zapadnom sredozemlju e, u području izlova prema posljednjim podacima, a podaci su iz 2014. godine, a onda se pitam o kojoj e, vrsti ili za koju vrstu mogu vrijediti podaci iz 2014. godine. To je iznimno važno zato što pominjem sve da se mi sada rukovodimo podacima koji više ne vrijede, više nisu točni. A što se tiče daljnjih planova ili globalnih planova, rezultati su relativni. Andaluzija je smanjila svoju flotu za gotovo 30%, tu prije svega mislim na kočarice. To je značajno smanjenje. Sredozemlje nije cijelo eh, jednako, nije moguće donositi jedinstvene mjere za cijelo sredozemlje zemlje. Situacija je doista loša. A što se tiče konkretnih mjera koje je spominjala Italija, mislim da te mjere trebamo primijeniti na sve. Moramo biti hrabri. Što se tiče plavo perajne tune, E, što smo učinili? Pa mogli smo raditi samo na razini ikata, pa idemo to učiniti i za cijelo sredozemlje. Moramo pokazati određenu hrabrost, moramo djelovati za sve, a ne samo za neke. Ja ću također pokušati sada na španjolskom odgovoriti na vaša pitanja. E, jedno pitanje koje je postavila zastupnica Aguilera, e, pitanje koje je upućeno kolegi Alessandru, bilo je pitanje možemo li ostvariti ciljeve do 2020. Ja ću reći, moj odgovor je da to ovisi o stokovima. Mi u nevladinim organizacijama smo donekle frustrirani zato što imamo pravnu obavezu da do 2020 E, stokovi budu održivi, a imali smo e, prijašnje razdoblje od 2015. do 2020. Mi se sada pitamo zašto nam trebaju te pravne obveze ako ih na kraju nitko ne ispunjava. Mi smo učinili puno toga tijekom ovih godina, a sada vidimo da je nemoguće ostvariti sve i da trebamo raditi na fleksibilnosti. E, Zakon ili pravila su takvi kakvi jesu, a mi gdje je god je to moguće trebamo poštivati e, zakone i pravila. Što se tiče kvota, Mislim da nitko ne zagovara sustav kvota na sredozemlju. Europska komisija govori o podjeli napora i o ribolovnom naporu. Ako ribolovni napor ne funkcionira, tada komisija nudi kvote. Mi smo isto tako rekli da ukoliko nije moguće da naš sustav funkcionira, uvedemo kvote, ali ako funkcionira sustav, imamo e, i neke regije i neke stokove za koje je znanstveno dokazano da kvote mogu funkcionirati, tada je dobro imati tu mogućnost. Barbara je tijekom prezentacije spomenula delegirane akte. Želim biti potpuno jasan. Delegirani akti, tehničke mjere koje predlaže komisija u svom prijedlogu su od iznimne važnosti zato što se tehničke mjere usvajaju putem e, procesa regionalizacije. Sve države koje su zainteresirane trebaju napraviti zajedničke preporuke. Ali ako države članice ne E, primjene te mjere, onda nemamo nikakve tehničke mjere. Znači, treba nam zaštita, zaštita o, da komisija može e, primijeniti mjere ako države članice ne poštuju proces regionalizacije. Jer mi ovdje govorimo čak i o nekim e, zaštićenim vrtama kao što su morske kornjače i slično. Dakle, moramo imati tehničke mjere. Lara Aguilera je još pitala što je s podjelom flote na segmente. Na segmente. Iskreno moram reći da ne znam odgovor. Raspitat ću se i odgovorit ću što je prije moguće. Kolega je također govorio o područjima zona 1, zona 2, odgovornost Evropske unije i odgovornost trećih država. Mislim da zone ulaze u višegodišnji plan. GS 1, 6, 7, to su područja gdje ne ulaze ribari iz Maroka. A, situacija e, i odgovornost za stokove je u rukama Europske unije. Tu mislim na volumen izlova, na, na e, broj brodova i tako dalje. E, hoćemo li to raditi u zonama 1, 3, 4, o tome ćemo e, možda raspravljati kasnije. Rečeno je da je Andaluzija bitno smanjila svoju svoju flotu. Ribari su u paradoksalnoj situaciji zato što se s jedne strane drastično smanjuje flota u odnosu na broj brodova, a oni love više zato što nema kontrole, zato što provode više dana na moru, zato što se ne e, provode mjere upravljanja. U prezentaciji kolege Maninija smo gledali kako se količina biomase smanjuje. Zato se mi zalažemo za ribolovni napor koji je realan, učinkovit i koji podliježe kontrolnim mjerama. Hvala vam. Zahvaljujem. Gospođa Aguilera, želite li sažeti ovu raspravu sada? Hvala. Zahvaljujem našim gostima, hvala stručnjacima koji su došli. To su različita motrišta koje smo čuli, ali mislim da je dobro da smo sve čuli jer na taj način bolje možemo pristupiti analizi cijelog problema. E, konstruktivno ćemo pristupiti svim stajalištama koje smo čuli. E, čini se da smo zakasnili malo s kalendarom, ali učinit ćemo sve što je u našoj moći da dođe do dogovora i da se to što prije počne primjenjivati. Ja bih prema komisiji usmjerila jednu molbu jer mi je čudno da u procjeni učinka spominjete neke vrste koje se sada ovdje više ne spominju. Na primjer, Lubin i slično. To je nešto što opet ne nalazim u prijedlogu. Možda bi komisija mogla kasnije dati odgovor. A čula, sam već da je odgovor da nema dovoljno znanstvenih rezultata, zato onda te tri vrste nisu ponovno u prijedlogu. Možda bismo to mogli staviti iz mjera predostavljanja, ostrožnosti, jer ako sada još nemamo znanstvene rezultate, um, možda bismo ipak trebali zadržati te, te vrste u prijedlogu. Nadalje, socioekonomski učinak, učinak na teritoriji. Ja sam postavila pitanje zašto to nije učinjeno, zašto nije učinjena ta, ta procjena učinka. Mm, čak i socioekonomski učinak nije pretjerano razrađen, a to me brine zato što mislim da je socioekonomski učinak na teritoriji, kao što smo čuli, jako važan. E, mislim da trebamo dakle računati na taj aspekt. To ne znači da dovodimo u pitanje ostatak analize ili rezultata ali mislim da su neke vrste izložene posebnom riziku. Ne znam je li to bio gospodin Manini iz stecf a koji je govorio o pranu upravljanja i procjeni učinka koje je učinila Španjolska je da je najgori rezultat bio e, za bakalar, za oslić, oprostite. Rezultat je bio loš, 80% redukcije e, ove vrste. Dakle, doista je situacija za neke vrste e, jako loša. Prije svega za oslić. No evo, na kraju, ja pozitivno ocjenjujem ribolovni napor, mislim da je dobro što je uvedena ta mjera. Ribolovni napor je u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom Europske unije. I ono što je rekao predstavnik WWF-a, nažalost, bilo je potrebito jako puno vremena. Mi prijedlog imamo već dva mjeseca, ali ja i dalje brinem hoćemo li moći zadovoljiti vremenske rokove. Zato moramo realno sagledati situaciju ili ćemo imati uredbu koju nećemo moći provesti ili će nam trebati možda više vremena. Ne znam. Što se tiče kvota za sredozemlje, ja sam to već jasno rekla i ponavljam, smatram da sustav kvota nije adekvatan za sredozemlje. Međutim, mislim da je dobro uvesti e, e, ribolovni napor i da to treba strogo provoditi. Što se tiče moje države, vidim da se flota značajno smanjuje, značajno smanjuje. Ali što se događa? E, globalni ribolovni napor jedne regije u odnosu na drugi nema takve značajne, e, značajne promjene. Na primjer, e, rezultati za Andaluziju u usporedbi sa rezultatima za druga područja. Italija također nije napravila neku veliku redukciju. I sada trebamo pogledati kakva je globalna situacija na zapadnom sredozemlju. I na kraju, ono što mi se čini važnim i dobrim, jest da imamo mjere za ovaj plan ili za neki drugi plan. E, što se tiče prijedloga definitivne zabrane ulova, dakle smanjenje za 10%, taj sustav po meni nije e, baš previše održiv i nije previše iskoristiv. Prijedlog koja nam je dala e, komisija u tom smislu. E, mislim da je praktično nemoguće to provesti. Dakle, ako želimo donijeti mjere, a mislim da ih trebamo donijeti prema znanstvenim podacima, a znanstveni podaci su zabrinjavajući. Tako da bismo trebali donijeti mjere i zato trebamo imati ovu uredbu. E, tu nema nikakve dvojbe. Međutim, ako imamo mjere zabrane izlova za budućnost, te mjere trebaju biti održive. Prijedlog koji sada imamo, po mom mišljenju, nije e, provediv. I zato mislim da trebamo paziti, paziti na e, mišljenje e, FEMA. Ja sada neću dalje raspravljati. Imamo još nekih aspekata koje možemo poboljšati. Ali Mislim da e, ne smijemo zaboraviti još jednu temu kada smo govorili o posebnom slučaju koji je iznimno zanimljiv. Ne znam pravno gledajući možemo li e, na neki način ponovno oživjeti ideje koje smo e, bili odbacili, e, ali smatram da bismo trebali surađivati dalje s izvjestiteljima u sjeni kako bismo popravili ukupni rezultat. No doista bih željela da ribari nastave raditi svoj posao. Hvala vam lijepa. Razmatranje nacrta izvješća imat ćemo u rujnu 2018. godine raspravu na odboru koji će odrediti mandat za pregovore. Nadamo se da će se e, održati 21. studenog 2018. godine i time zaključujemo raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Hvala svima na sudjelovanju, naročito stručnjacima koji su nam prikazali svoja izlaganja. Evo, prelazimo na 15. točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i vijeća o višegodišnjem planu oporavka sredozemnog igluna i izmjeni uredaba i tako dalje, tako dalje, kaže predsjednica. Dakle, ovo je izvješće povjereno zelenima, 10. svibnja na sastanku koordinatora i gospodin Marko fronta je izabran za izvjestitelja. Danas imamo drugu razmjenu gledišta i izvjestitelja fronte odmah može dobiti riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Riječ je o planu koji predstavlja e, preuzimanje jedne rezolucije IKATA koja govori o e, ribolovu igluna u sredozemlju. Polazi se od pretpostavke da je stanje stokova, kao što znamo, dosta ozbiljno Dakle, kada bismo mi već e, od sutra u potpunosti e, zabranili ribolov gluna, ne bismo ostvarili maksimalni e, održivi prinos za 2020. godinu. Zbog toga je IKAT izradio ovaj plan za razdoblje od 15 godina, od 2016. do 2031. godine. Dakle, cilj je ostvariti najveći održivi prinos do 2020. godine i to bi se ostvarilo uz e, primjenu kvota. Planom se utvrđuju kvote i već smo vidjeli koje su utvrđene količine. Plan predviđa i druge mjere osim kvota. Uvode se također i e, minimalne veličine u cilju očuvanja stokova i mislim e, da je važno naglasiti da postoje neke smjernice na kojima ću poraditi kako bi postale još strožima, dakle da se kvote e, raspodjeljuju uzimajući u obzir naravno i malo ribarstvo i one koji uspiju dokazati da provode održivo ribarstvo. Postoje naravno i navedeni kriteriji koji određuju koje ribarice moraju zadovoljavati kvote. Imamo i lovostaje koji su važni. Imamo posebni lovostaj za iglune od siječnja do ožujka, a drugi lovostaj zabranjuje lov parangalima od listopada do studenog za tune. To se možda naoko čini da e, se ne tiče igluna, ali zapravo takvim ribolovom e, se e, također e, odražava i na populaciju igluna, zato jer se love mali igluni tim parangalima. Dakle, mi smo to već učinili u Italiji i rezultati su bili značajni. Također, ima jedna točka do koje mi je dosta stalo i tu komisija predlaže 20% promatrač na ima i to je meni važno zato jer je to plan koji se sada počinje primjenjivati i u prvih nekoliko godina moramo se pobrinuti da se rezultati ostvare. Dakle, ne samo po pitanju učinkovitosti plana, naravno trebamo se uvjeriti da plan djeluje, ali ujedno ako budemo imali i promatrače imat ćemo na raspolaganju i znanstvene podatke o veličine ulovljene ribe i također vremenskoj raspodjeli i prostornoj raspodjeli ribolovnog napora. I tu postoje i druge mjere poput eh, kvota koje se odnose na rekreativni ribolov. Dakle, evo, mislim da je rezolucija ikata dobra. Dakle, ovo je samo preuzimanje te rezolucije i već sa tajništom radimo na prilagodbi nekih dijelova, no mislim da tu neće doći do nekih značajnih izmjena u odnosu na prijedloga Europske komisije. I ako sve dobro prođe, u srpnju će biti gotovo moje izvješće, odnosno nacrt izvješća. Hvala. Hvala vam lijepa. Gospodin Kun, e, u ime izvjestitelja u Sjeni. Hvala vam. Hvala predsjedateljici, hvala Marko Afronteo za e, njegovu procjenu. Želim reći da je prijedlog IKATA, a to je Međunarodna organizacija za očuvanje Atlantske tune, ovdje daje jasnu preporuku. Preporuku koju trebamo sada pretočiti u europsko pravo, u zajednu zajedničku ribarstvenu politiku. To je nešto što sad moramo učiniti. I kad postoji sad već više od 50 godina odbor za održavanje atlantske tune, e, organizirao se šire Dakle, nema samo članice iz eh, sjevernog, južnog Atlantika, već i Kinu, Tajvan, Japan. Tu se radi o plavoperenoj tuni, žutoj tuni, drugim vrstama tune, ali i o iglunima. 2016. godine u Vila Mori, kada smo imali konferenciju IKATA, tamo sam ja govorio pred odborom za ribarstvo i bio sam na čelu našeg izaslanstva. Imali smo status promatrača, ali sama komisija ima mandat pregovarati u ime svih država članica. I komisija je, da tako kažem, i provela pregovore za tunu, a u nekim točkama. Se i ne spominjem iglun. Moramo znati da Maroko, Alžir, Tunis, Turska također u okviru ikata izlovljavaju igluna. Kolega Fronte je e, govorio kako se to uređuje planom, a planom uređujemo i rekreativno ribarstvo. Mjere za preporuku od strane ikata, najmanja veličina 100 cm, 11,4 kg, najmanja veličina 7 cm duljina mreže lovostaj do 31. ožujka. A to su sve kombinacije koje se odnose i na tunu. Dakle, tak, ukupni dopušteni ulov, kvote 10.500 tona i gluna za 2017. a za 2018. ta količina smanjena za 3% za rekreativni ribolov jasno se kaže jedan iglun po danu i po plovilu. Na svako peto plovilo dolazi jedan promatrač za kontrolu pelagijske ribe i države članice trebaju svaka tri mjeseca davati izvješće o izlovu i gluna. Kada se dostigne 80% kvote, tada se e, izvješće o kontroli mora pojačati na jedno izvješće tjedno. Ostale detalje ne trebamo ovdje znati do samih pojedinosti, ali mislim da je iznimno važno da znate e, sve o kontroli. Svako plovilo mora imati vesel monitoring sustav i e, javljati se redovito. Dakle, to je prijedlog s kojim se smatram možemo složiti i možemo ga prenijeti i u europsko pravo. Hvala. Moram e, pozdraviti novog e, zastupnika gospodina Ferandina koji mijenja Renato Adriano danas. Dobrodošli i uvijek je lijepo vidjeti nova lica. Hvala svima, hvala vama, gospođo predsjedateljice. Gospođa Brijano mi je povjerala čast da pročitam njezino izvješće o tome, budući da je zauzeta drugim obvezama, tako da danas nije mogla doći. Evo, tako da ću ja pročitati ono što mi je povjerila. U studenome 2016. godine kad je osvojio plan e, za obnovu stokova igluna gluna na sredozemlju kao odgovor na znanstvena mišljenja koja smatraju da se stok smanjio za više od 70%. Do toga je smanjena došlo unatoč e, smanjenju broja ribara. U mojoj zemlji, u Italiji, koja je na prvom mjestu po floti i po ulovu igluna, plovila su spala sa nekih, nekoliko tisuća na nešto više od 800 i više od 50% ih je manje od 12 metara. Ovaj e, predloženi plan želi to preokrenuti i vratiti biomasu igluna na e, razinu koja odgovara e, najvećem održavom prinosu do 2031. Za 2017. godinu predviđena je kvota za oni od 10.500 tona sa godišnjim smanjenjem od 3% do 2022. Kao izvjestiteljica u Sjeni za klub SD, htjela bih se usredotočiti na dva aspekta, odnosno ovo preuzimanje rezolucije nije isto što i prerada. Ako usporedimo ovaj predloženi tekst sa onime ikata, zamjećujemo neopravdane razlike. Odredbe ikata su nužne kako bismo osigurali ravnopravnost između operatera Europske unije i van Europske unije i prisutnost promatrača na 20% e, plovila sa parangalima u odnosu na 5% e, koji je odlučen u ikatu čini se da je zapravo nesrazmjerno povećanje kao i e, prethodno prijavljivanje najmanje 4 sata prije dolaska u luku što nadilazi preporuku 16 nulapet e, i to se zapravo čini praktički neizvedivim kvote se moraju rasporediti ravnomjerno i to se načelo eh, treba poštovati naročito u zemljama članicama, ali treba ga poštovati i sama komisija koja je prošle godine dopustila izmjene kriterija za raspodjelu kvota između zemalja članica za razliku od onoga što je odlučeno u okviru ikata. Dakle, tražimo veću transparentnost zemalja članica u eh, razradi njihovih nacionalnih planova i eh, smatram da je naše pravo znati prema kojim kriterijima se odlučuje određuju i dodjeljuju kvote zato jer o tome ovisi budućnost mnogih ribara. I na kraju želim se ispričati zbog e, nedolaska na ovaj sastanak e, i e, želim svima uspješan rad. Evo, to kaže izvjestiteljica u Sjeni Brijano. Najljepša vam hvala, poštovani kolega. Sljedeća izvjestiteljica u sjeni gospođa Tomašić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući preporuke iccat moraju se precizno prenijeti u zakonodavstvo europske unije odnosno onako kako su predložene kako bi imali jednake uvjete za sve ribare i kako se ne bi stvorila diskriminacija europskih flota u odnosu na flote trećih zemalja. u nastavku ću iznijeti nekoliko prijedloga koje ću svakako predložiti putem amandmana. nije mi jasno iz kojeg razloga se predlaže definicija broj sedam u članku five a odnosi se na posebno odobrenje za ribolov ako ona nije predložena ICCAT-ovim preporukama. Člankom 8. stavkom 3. prijedloga uredbe predlaže se da države članice obavještavaju komisiju o mjerama koje su poduzele kako bi ograničile broj ribarskih plovila. Mislim da ova obveza može biti dio godišnjeg plana ribolova iz članka 9. Obveza u članku 15. stavku 1b. također je izvan sadržaja ICCAT preporuka. Posebno sam zabrinuta s prijedlogom u članku 20. stavku 2. u kojemu se predlaže da država članica osigurava da nacionalni znanstveni promatrači budu prisutni na najmanje 20% plovila za pelagijski ribolov parangala, dok je ICAT preporukama predloženo da to bude na najmanje 5% plovila. Razlika u prijedlozima je značajna i stvara preduvjete da za diskriminaciju europskih flota u odnosu na flote trećih zemalja. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. Sljedeći na popisu e, Sljedeća na popisu je gospođa D'Amato. D'Amato. Grazie, presidente. Hvala gospodine predsjedatelju. Da, i mi se slažemo da kao članica IKATA Europska unija mora preuzeti preporuku 1605 o izvu sokova i gluna na sredozemlju. Dakle, ova rezolucija također predviđa plan obnove, vodeće računa i specifičnosti različitih načina ribolova i alata. Dakle, u tome Europska unija i zemlje članice trebaju se založiti kako bi promicale malo obalno ribarstvo i korištenje selektivnih alata koji umanjuju učinak na okoliš, to uključuje i alate koji se koriste tradicionalni e, ribari obrtnici. Zašto? Jer se na taj način osigurava ravnopravnost e, lokalnih zajednica ribara i mislim da se tu i izvjestitelj slaže, odnosno da se slaže u nastojanju da treba e, poticati ovakvu vrstu ribarstva. Također treba uzeti u obzir činjenicu da se na sredozemlju ovi stokovi iskorištavaju i od strane trećih zemalja, dakle, koje ne podležu našim strogim odredbama i propisama i zbog toga jedna potpuna zabrana smatramo da ne bi imala smisla. Osim toga, sredozemlje je e, privlačno i e, rekreativnim ribolovcima, zbog toga se ta preporuka odnosi i na te rekreativne ribolovce. I e, također htjela bih e, predložiti da se doradi sljedeći aspekti. Dakle, članak 13. donosi opću odredbu zbog, e, zbog čega usputni ulov i gluna ne smije preći ulov drugih vrsta na plovilu, ali ne određuje se gornja granica. Osim toga, u istom tekstu se govori o granicama usputnog ulova koje e, utvrđuju zemlje članice u godišnjim planovima za ribarstvo. Dakle, čini mi se da postoje proturječnosti u tekstu ili barem u najmanju ruku nejasnoće. Osim toga, čitav ovaj dio koji se odnosi na sustav nadzora je e, postavljen tako da to predvodi komisija što nije predviđeno preporukama ikata, a što više govori se i o VMS-u, Vessel Monitoring System, koji bi trebao ostati uključenim e, čak i tijekom boravka u luci, što nije jednostavno ostvariti manjim brodovima. Zatim imamo članak 24. o prethodnoj dojavi o dolasku u luku i tu predviđeni postupci ne vode računa i o, e, niti o e, dužini preko svega broda, ali niti o organizacijskim mogućnostima. Dakle, e, to je problem za manje ribarice. Recimo, ako je ribar udaljen manje od 4 sata od luke, što treba učiniti, e, ostati na moru i čekati budući da treba dojaviti dolazak četiri sata prije. I osim toga kraće e, e, ovo, ovo razdoblje od četiri sata nije predviđeno u preporuci ikata. I na kraju, ali ne i najmanje važno, nije predviđen nikakav poticaj za korištenje manje štetnih alata, nego se samo predviđa njihov broj i njihova veličina. Evo, to su neke od točaka na kojima ćemo poraditi i u tom smislu će biti i naši doprinosi. Hvala vam lijepa. Hvala. Hvala gospođo Damato. Sljedeća je gospođa Aguilera. Muchas gracias, Werner. Hvala, Werner. Moram reći da taj prijedlog koji se konačno usvojio vezano za iglun. Podsjećam da smo mi bili donijeli jednu rezoluciju jer smo bili protiv takova i protiv kvota, a to je onda na kraju učinjeno. Postoje sad neki drugi aspekti koje bih željela iz istaknuti jer mi se čini da bi taj prijedlog trebalo modificirati prijedlog koji je učinila komisija članak 10. stavak 2. kada se spominje E, opseg zaštite igluna razdobljem lovostaja za lov parangalom od 1. listopada do 30. studenog svake godine. Meni se čini da to može dovesti do određenih zabluda ili zabuna, zato što se može zamisliti da postoji zabrana samo za izlo površinskim parangalom tijekom ovih mjeseca. Međutim, lovostaj e, znači da ne smijemo loviti mlade i glune koje mogu biti e, izlovljeni. Pa mislim da bi trebalo izbaciti riječ parangal i reći da bi lovostaj trebao biti na snazi na sredozemlju e, od tog i tog e, datuma. Mislim da bismo trebali naprosto izbjeći konfuziju koju donosimo s pominjući e, alate, u ovom slučaju parangal. Nadalje, članak 13 e, stavak 3 tu trebamo jasnije izraziti o čemu se radi. Govorili smo o sredozemlju i o posljedicama rekreativnog ribolova. Kada imamo vrstu koja ima tak, dakle, e, ukupni dopušteni ulov i kvotu, tada trebamo zabraniti za istu vrstu i rekreativni ribolov. Kod nas je ribol, rekreativni ribolov za iglun zabranjen, e, zato što smo upravo sada u procesu obnove i oporavka tog, e, tog stoka, te vrste. Tako da mislim da bi taj članak trebalo nanovo formulirati i dopustiti državama članicama da ograniče mogućnost, odnosno zabrane rekreativni ulov jer štitimo određenu vrstu. Po meni to je doista važno. I na kraju članak 13 peti podstavak gdje se govori o mjerama e, oduzimanja ili konfiskacije. E, mislim da se to događa samo u trenutku kada je došlo do povrede. Mislim da bismo trebali onda taj pojam zamijeniti zato jer se e, govori o konfiskaciji, oduzimanju a pretpostavlja se da je učinjen neki prekršaj ili povreda. Dakle, termin konfiscirati na španjolskom pretpostavlja da je ranije učinjena neki povreda ili prekršaj. Mislim da bi to trebalo ispraviti ili barem promijeniti. Sve ono što su rekli kolege je relevantno i mi ćemo raditi dalje sa zastupnikom Afrontem. Hvala. Imamo tu i predstavnika komisije, Franciska Javiera Vasqueza. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa. Ne znam koliko vremena imam. ko je govorio pet minuta, ali bilo je i pod pitanja, tako da bi zapravo mi trebalo sat vremena kako bih odgovorio na sva pitanja. No, prijeći ću na najvažnije aspekte. Evo, kad smo već kod toga, želim vam skrenuti pažnju na sljedeće. Stokovi su izloženi pretjeranom izlovu i većina ulova je ulov koji ostvaruju europske brodice. Kroz povijest se je to činilo dopuštenim alatima i to vrlo često. Tako da je na nama velika odgovornost kada je riječ o očuvanju stanja stoka. Na nama je velika odgovornost, ponavljam. Dakle, kada govorimo o diskriminaciji, možda je diskriminacija to i da imamo 70% ukupno dopuštenog ulova. Zbog te naše odgovornosti moramo učiniti odmak od temeljnih pretpostavke koje daje ikad. I to u nekoliko točaka. Dakle, prva točka je prikupljanje znanstvenih podataka. nisu samo izvješća iz 2017. i 2016. SRS-a koja draže više podataka o odbacivanjima zato jer e, struktura populacije nije e, poznata upravo zbog toga što nemamo podataka o e, odbacivanju. Također, kao drugo, naša skupina za regionalnu koordinaciju za visoko migratorne vrste koja se bavi prikupljanjem podataka u ime Europske unije ja bih skrenula pozornost na činjenicu da kada je riječ naročito o sredozemnom inglunu, nemamo mnogo podataka kada je riječ o odbacivanju, o zrelosti, o drugim e, biološkim obilježjima poput starosti i tako dalje. Dakle, sada neću ulaziti u detalje s time u vezi, no kako bismo raspolagali boljim, preciznijim procjenama stoka, za 2019. godinu već od sada moramo prikupljati daleko više podataka nego što smo do sada činili. Smatrate da je to nesrazmjerno, no ipak, s druge strane, to je naša odgovornost, jer je i neproporcionalna i diskriminacijska ova ovaj učinak e, koji smo imali i legalno i ilegalno na ulov e, igluna i na osiromašenje stoka. Drugo, pitanje nadzora i kontrole. Smatrate da smo otišli mnogo dalje od ikata no, nemojte zaboraviti da je riječ o oporavku i obnovi i da je naša odgovornost privesti stokove na razinu MSY do 2020. godine. To ne možemo ostvariti zbog toga u ovom prijedlogu imamo izuzeće u smislu ciljeva zajedničke ribarstvene politike do kojih je svima stalo jer se obnova stoka treba ostvariti do 2031. godine, no mi ćemo ipak nastojati obnoviti stok prije 2031. i imamo nedavni primjer u tom smislu. Obnova stoka plavoperajne tune sa 60% vjerojatnosti je e, bila predviđena za 2022. No to smo ostvarili prije. Zašto? Zato jer smo pojačali kontrole. I mjere koje su predviđene ovdje ne izlaze van okvira mjera koje su već poduzete u kontekstu plana za obnovu stoka plavoperane tune i te su dale rezultate, dakle imali smo zadržavanje plovila u lukama i posebne dozvole i tako dalje. Dakle, sve ove mjere za koje tvrdite da su izašle van okvira preporuke i kata jesu takve mjere koje izlaze, ali ne izlaze van okvira europskog zakonodavstva kada je riječ o obnovi plavoperne tune i to je ključan element bio za oporavak stoka plavo tune. I ako mi date više vremena mogu odgovoriti i na pojedinačna pitanja. Hvala vam. so uh, Hvala vam lijepo. I sada izvjestitelj, gospodin e, Fronte, izvolite, možete izniti zaključke ako želite. Hvala, samo ukratko želim zahvaliti svima koji su uzeli riječ, naročito izvjestiteljima u Sjeni, jer su se konkretno osvrnuli na neke aspekte koji izazivaju zabrinutost e, ili su to pitanja na kojima treba poraditi i to će mi omogućiti da budem precizniji u izradi svojeg nacrta. Naravno, na tome ćemo i zajedno raditi na vrlo učinkovit način, ali nadam se i brzo kako bismo što prije imali stajalište Europskog parlamenta o ovom planu. Hvala. Hvala vam. Razmatranje nacrta izvješća održat će se 24. rujna 2018. godine. Usvajanje završnog izvješća nadamo se 21. studenog, a privremeni dogovor, dobro staćemo jer nemamo, nemamo jasne vremenske rokove za sada. Time smo zaključili raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Možemo sada nastaviti s radom. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ pod ovom točkom. Sada ćemo imati razmjenu mišljenja o znanstvenom mišljenju ICES-a, usporedbu ekoloških i okolišnih učinaka povlačnih mreža s električnim impulsima i tradicionalnih povlačnih mreža s gredom u iskorištavanju ukupnog dopuštenog ulova isto Sjevernom moru na sastanku u lipnju na sastanku koordinatora na prijedlog gospodina Vandalena eh, prihvaćeno je da pozovemo predstavnika ices na današnju razmjenu mišljenja e, vezano uz najnoviju studiju pod nazvom Usporedba ekoloških i okološnih učinaka povlačnih mreža s električnim impulsima i tradicionalnih povlačnih mreža s gredom. E, dakle, pozdravljam našeg uzvanika kojemu ujedno želim zahvaliti što je došao na današnju raspravu. Izvolite, ću vam riječ da održite izlaganje od 15 minuta i nakon toga ćemo otvoriti raspravu za sve one koji žele sudjelovati. Okay. a, Čini mi se da imamo protupožarnu vježbu, tako da bi neki zastupnici htjeli doći na ovu razmjenu mišljenja, ali im nije omogućeno da uđu u zgradu, pa ćemo iz tog razloga predložiti stanku od 10 minuta, što će omogućiti većem broju zastupnika da dođe na sastanak. Nastavljamo s radom u 11.26. Please colleagues have a seat and we'll start. Molim vas kolege da zauzmete mjesta pa da možemo započeti razmjenu mišljenja sa ICES-om. Have a seat and uh, I hope that everyone Molim vas da zauzmete mjesta i nadam se da su svi koji su htjeli sudjelovati na ovom dijelu sastanka uspjeli ući u zgradu. Gospodine Kierkegaard, dobit ćete 15 minuta za izlaganje i nakon toga ćemo imati razmjenu mišljenja. Lijepi pozdrav vama. Hvala i dopustite mi da prije svega zahvalim vama na pozivu. Uistinu mi je veliko zadovoljstvo što mogu ponovno biti u parlamentu i održati vam svoje izlaganje. Dakle, to je odgovor na zahtjev nizozemske e, da se izvrši usporedba ekoloških i okolišnih učinaka povlačnih mreža s električnim impulsima i tradicionalnih povlačnih mreža s gredom u iskorištavanju ukupnog dopuštenog ulova lista u Sjevernom moru. E, Međunarodno vijeće za istraživanje mora dobilo je zahtjev da usporedi ekološke i okolišne učinke, dakle tih dviju različitih mreža i tu imamo nekoliko pitanja. Održiva eksploatacija ciljanih vrsta, zatim ciljane i neciljane vrste koje su e, izložene alatu ali nisu zadržane, e, mehanički poremećaj na e, podmorju, struktura i funkcioniranje ekosustava i utjecaj repetitivnog izlaganja dvijema vrstama alata na e, morske organizme. Kao prvo, kod tradicionalnih e, povlačnih mreža e, postoji dakle neka razlika u odnosu na ove sa električnim impulsima. Kod tradicionalnih povlačnih mreža ispod mreže imate lanac kao što ih možete vidjeti ovdje E, koje se zapravo padaju na dno, e, na morsko dno. E, one se uglavnom vuku brzinom 6 do 7 čvorova, a ovdje su ti lanci zamijenjeni elektrodama, kao što vidite. Dakle, tu je brzina povlačenja samo 5 tih čvorova. zato što, dakle, i tome je razlika. Dakle, Dakle, to, su, to bi bile neke osnovne značajke kod usporedbe ove dvije vrste alata. Kada dobijemo ovakav upit od države članice, poput nizozemske, nizozemska jest, dakle, članica Međunarodnog vijeća za istraživanje mora. E, mi, naši članovi su uglavnom sve e, obalne države u Baltičkom moru, u Sredozemnom moru i tako dalje. I mi dakle dajemo neke informacije o mjerama očuvanja, ali isto tako dajemo na upit e, informacije i našim članicama. Ovaj zahtjev smo dobili od Nizozemske. Kada dobijemo takav, kada zaprimimo zahtjev, imamo već propisan postupak. Kao prvo, e, e, dakle, mi stupamo u kontakt sa podnositeljem zahtjeva da budemo sigurni da smo dobro razumjeli zahtjev. Zatim u našoj mreži imamo e, više od 1600 znanstvenika koji s nama surađuju i mi raspravljamo te teme s njima. Ove godine smo imali dvije skupine stručnjaka imamo jednu skupinu koja se bavi svim tipovima alata i utjecaja ribolovnih aktivnosti na ekosustav. I zatim imamo e, radnu skupinu za električne povlačne mreže. Što se tiče ovog prve skupine, mi smo, e, dakle, oni postavljaju upit drugoj skupini i druga skupina dakle, priprema sve potrebne materijale. Zatim imamo i skupinu za reviziju koja zapravo revidira e, izvješće druge skupine. Tu su uključeni u rade nezavisni znanstvenici koje imenuje prva skupina. Dakle, želimo imati E, znanstvenike koji će biti kompetentni za davanje te ocjene. Nakon toga još imamo i neovisnu skupinu za izradu e, i na kraju se to e, ide na savjetodavni odbor za odobrenje, na odobrenje. Dakle, naše dvije skupine stručnjaka bave se svim znanstvenim dokazima, oni ih e, analiziraju, kompiliraju, pripremaju prvi nacrt koji ide na e, neovisnu e, skupinu koji radi takozvani peer review. Nakon toga to ide na skupinu koja priprema nacrt teksta, da savjetodavnu skupinu i na kraju na savjetodavni odbor u kojemu sudjeluje svih 20 članica ICES-a. Ta skupina djeluje konsenzusom, tako da je konačno izvješće dogovoreno e, konsenzusom i održava stajalište savjetodavnog odbora ICES-a. Mislim da je bitno da shvatite e, da mi imamo jedan vrlo formalni proces, e, ali koji isto tako ima i određena jamstva kvalitete. Samo nekoliko riječi o tom e, takozvanom peer review. Ovo je dakle citat iz izvješća skupine koja radi na tom izvješću. od nas su tražili da usporedimo dvije različite vrste alata i zapravo je lakše dati jasnu izjavu. Naime, kad bi upit bio samo kakav je utjecaj nekog ribolovnog alata, teško je e, doći do nekakvog jasnog odgovora. Ovdje je to bilo mnogo lakše zato što se tražilo da se izvrši usporedba između dvije različite vrste alata, a mi imamo dosta prikupljenih dokaza o utjecaju jedne i druge vrste alata na morski okoliš. Tako da je e, nakon takve usporedbe mnogo lakše dati izjave o tome kako e, se jedan alat može usporediti s, drugom, s drugim ali najvažnije bi možda bilo reći da e, ova skupina za reviziju smatra da je izvješće VG Elektre postavio e, stvari na uravnotežen način i predstavio poznati učinak tradicionalnog tradicionalnih e, povlačnih mreža i ovih novih povlačnih mreža sa električnim impulsima. Konačna, konačni zaključak ove skupine bio je da smo time dobili e, bolji pregled e, svih nedostataka, odnosno svih nepoznanica, e, te da bi to trebalo biti dovoljno za ICES da utemelji na tome svoje preporuke Nizozemskom ministarstvu poljoprivrede, prirode i kvalitete kvalitete hrane. Dakle, mi smatramo da je ovo izvješće dosta detaljno i da je to dobra osnova za naše preporuke. Sada konačno dolazim do samih preporuka. Prvo pitanje koje je postavljeno je bilo održivost eksploatacije ciljenih vrsta. Ciljene vrste, e, dakle ciljena vrsta je ovdje list, List je jedna od riba, ribljih vrsta koje je najteže uloviti, budući da se one nalaze vrlo blizu morskom dnu i vrlo ih je teško zapravo dobiti da iziču na površinu. E, tradicionalne povlačne mreže iz tog razloga izmaju upravo taj lanac kako bi se riba preplašila i kako bi sa morskog dna izišla na površinu. E, možete im isto tako e, dati i e, takozvani električni šok, što znači da će gotovo skočiti sa morskog dna i na taj način će ući u mrežu. 2009. godine su uvedene povlačne mreže s električnim impulsima i to je sada glavni alat u nizozemskoj ribarskoj floti, a koristi se isto tako i u njemačkoj floti i na nekim brodovima koji viju britansku zastavu. Dakle, e, rekli smo da se to koristi za list kao ciljenu vrstu i verak kao glavni e, usputni ulog što se tiče smrtnosti ribe, to je mjera e, razmjernosti, dakle, naime koliko se ribe e, izdvoji iz stoka svake godine. E, dakle, što se tiče lista, to je blizu granice održivosti. I stokovi lista su na najvišoj razini u posljednjih 20 godina. Dakle, tu se e, vidjeli smo da je dobar odgovor me na, u tom stoku. Tako da je jasno da je došlo do promjene, odnosno naime ta promjena e, korištenja povlačnih mreža s električnim impulsima u odnosu na tradicionalne povlačne mreže nije se odrazila negativno na stokove, tako da možemo zaključiti da oba alata omogućuju održivi ribolov tih vrsta i poruka je zapravo da su najvažniji kvote i e, dopušteni ulov. Dakle, to je mnogo važniji čimbenik od samog odabira e, ribolovnog alata. Isto tako se pokazalo da su ove povlačne mreže s električnim impulsima mnogo učinkovitije. E, povećava se ulov lista zahvaljujući električnim impulsima za 40%, što znači da je potreban manji ribolovni napor da bi se izlovila ista kvota. Dakle, oko 30% je manji ribolovni napor. Što se tiče i verka, e, niže e, ulovit niže je ono koliko se lovi novim e, mrežama, tako da Dakle, u odnosu na tradicionalne povlačne mreže je ulov manji sa ovim novim mrežama s električnim impulsama. Mislim da je to omogućilo da riješimo neke dileme vezano uz e, dakle, povlačne mreže sa gredom. Dakle, i tu vidjeli smo da je bilo dosta odbačene ribe, posebno i verka. Tako da se pojavila jedna važna dilema e, u kada je riječ o tom ulovu e, lista e, kočama s gredom, budući da je velika količina usputnog ulova, odnosno i verka. Isto tako e, je s obzirom da električni pulsi su lakši alati, ne, ne dolaze toliko do podmorja, mogu se koristiti češće od tradicionalnih povlačnih mreža i vidljive su promjene e, na područjima gdje su se već koristile mreže s električnim impulsima. primjerice na sjeveru Francuske obale je to slučaj. To može promijeniti e, pritisak na lokalne komponente stokova lista i može utjecati na e, tradicionalne vidove ribarstva u tom području. Što se tiče socioekonomskih posljedica, e, dakle korištenja povlačnih mreža s električnim impulsima, za razliku od tradicionalnih e, povlačnih mreža. Možemo reći da dakle da kada se e, gledaju ciljane vrste koje nisu zadržane, Dakle, može se dogoditi ako su one fizički, mehanički u kontaktu sa alatom da budu ozlijeđene. E, kao što sam rekao, povlačne mreže s električnim impulsima su mnogo lakši alat, također se vuku e, manjom brzinom. Tako da je manje oštećenje riba koje dolaze u kontakt s takvim mrežama. Očigledno je da je tu zapravo manji utjecaj e, što se tiče samog mehaničkog kontakta ribe sa ribolovnim alatom. Zatim se postavlja pitanje kako sami električni impulsi utječu na ribu. Imamo e, dokaze na temelju znanstvenih istraživanja da e, su da listovi imaju dosta visoku stopu E, ozljeđivanja prilikom e, korištenja električnih impulsa što može povećati smrtnost. Većina tih listova također je e, i onako strada, <coughs> tako da je to, taj porast smrtnosti ograničen i odnosi se samo na one koji pobjegnu iz mreže, a to, su, to je manji broj riba ili pak na rubnim dijelovima e, mreže. Budući da električni impulsi vrlo brzo nestanu kad se udaljite od e, epicentra. E, svako povećanje smrtnosti zbog korištenja električnih impulsa vrlo je ograničeno u opsegu i također treba uzeti u obzir da je ulov bakalara, manje od 1% ukupnog eh, usputnog ulova u Sjevernom moru. Tako da što se tiče same populacije, to je vrlo ograničenog opsega. Eh, dakle, takva dodatna smrtnost zbog prelaska sa tradicionalne povlačne mreže na povlačne mreže s električnim impulsima. dakle e, listi iverak, e, te, takve vrste riba. E, također kod takvih vrsta ne vidimo da je došlo do nekih promjena zbog korištenja povlačnih mreža sa električnim impulsima. Većina njih preživljava, da kako većina njih ostane u mreži, tako da neće preživjeti sam izlov, ali nisu ranjene zbog tih električnih impulsa ili zbog korištenja alata. Nemamo nikakve informacije o preživljavanju riba u ranim fazama, u ranim fazama životnog ciklusa, tako da može se pretpostaviti određena ranjivost u odnosu na korištenje električnih impulsa. E, vrlo je teško doći do takvih informacija zato što je niska stopa izloženosti, tako da mali broj larvi je može doći u kontakt sa električnim impulsima naprosto zbog same distribucije larvi. Od e, faze larve do e, odrasle jedinke postoje isto tako Postoje isto tako neke druge studije koje govore o o tome, međutim ustanovilo se da u ranim fazama životnog ciklusa je korištenje ovog alata vrlo ograničenog utjecaja. Što je sa ribom koja se izravno nalazi na sediment, na dakle, morskom dnu? Ima jako malo ribe u Sjevernom moru koja se nalazi na e, dakle morskom dnu, na pjeskovitom morskom dnu u Estoniji i nekim drugim dijelovima, ali većina tih stokova su pelagijske vrste, ali nemamo nikakvih informacija o mogućoj smrtnosti jajašaca. Zatim imamo e, plosnate ribe. E, plosnate ribe žive na morskom dnu Dakle, postoji e, opasnost kod pličih područja e, da bi električni impulsi mogli negativno utjecati na plosnute ribe. E, imamo neke najnovije istraživanja o stokovima lista i verka gdje se pokazalo da je došlo do povećanja stokova nakon što su se počeli koristiti električni impulsi umjesto tradicionalnih povlačnih mreža. Mogu vam pokazati isto tako e, da je došlo do poboljšanja kada je riječ o novačenju tako da se nije pokazalo da se to negativno odrazilo na populacije tih e, stokova ili da bi povećalo smrtnost e, nezrelih jedinki kada je riječ o plosnatim vrstama riba. Zatim, sljedeće pitanje odnosilo se na mehaničke poremećaje na morskom dnu. Najvažnije je istaknuti da e, mreže s električnim impulsima e, ne e, zadiru mehanički tako duboko u morsko dno, jer inače u prosjeku je to oko 40 cm, a kod mreže s električnim impulsima to je u prosjeku 1,8 cm, dakle to je mnogo manje zadiranje u samo morsko dno nego kod tradicionalnih povlačnih mreža. Zatim struktura i funkcioniranje ekosustava. Kao što sam rekao, s obzirom da postoji e, bolji, bolja veća uspješnost kod izlova lista, lakše je izloviti kvotu a mehanički utjecaj je u svakom slučaju manji. Imamo nekoliko studija učinku električnih impulsa, međutim one ne pokazuju nikakvu povećanu smrtnost zbog e, korištenja koča s električnim impulsima i može se očekivati da je utjecaj na strukturu i funkcioniranje ekosustava manji nego kada se koriste tradicionalne povlačne mreže. I na kraju, što se tiče utjecaja opetovanog korištenja ovih e, alata na morske organizme, htio bih reći da postoji veća mogućnost e, da se e, na istom mjestu lovi dva put. Ispričavam se što sam prekoračio zadano vrijeme u svakom slučaju naša je preporuka da i zaključak da ima manje ekoloških i okolišnih e, utjecaja uslijed korištenja povlačnih mreža s električnim impulsima nego kod tradicionalnih povlačnih mreža kada je riječ o izlovu lista. Hvala. Thank you very much uh, for the presentation. Uh, we have a number of speakers. Hvala vam lijepa na izlaganju. Imamo jako puno prijavljenih kolega. Prvo ću dati riječ gospodinu Jadou, pa ćemo onda dalje. Nous savons l'importance euh, euh, Hvala, svi znamo euh, kolika je važnost icema i mišljenja e, vezano uz ribarstvo i općenito znamo koliko je kvalitetan rad koji obavlja ICES. U trenutku kada okolišna pitanja postaju važna, institucija poput e, Međunarodnog vijeća za istraživanje mora ima tri odgovornosti. Znanstvenu odgovornost, etičku i političku. Vi ste kroz ove izvješće zapravo postigli, e, polučili neuspjeh na tri područja. Na znanstvenom području, etičkom i također niste postigli svoju političku zadaću. Što se tiče ovog znanstvenog dijela, vi znate u kojoj mjeri je ova tema osjetljiva i vi ste se opredijelili i prihvatili ste odgovoriti na pitanje koje je u potpunosti pristrano koje je podnijela jedna zainteresirana strana, a to je nizozemska vlada, znamo koje je njihovo stajalište o tom pitanju. To je također pristrano pitanje jer se ovdje uspoređuju dvije tehnologije, a ako vi želite uistinu pokazati da ste znanstveno odgovorni, onda biste to e, usporedili i sa isto tako nekim drugim tipovima e, ribolova. Ja želim ovdje spomenuti jedan članak e, iz jednog priopćenja i fremera, to nije jedno malo istraživačka ustanova. Oni su izradili neke od najgorih ribolovnih alata. Što kaže Ifremer? dakle, što je vrlo rijetko, oni su gotovo odmah reagirali na vaše priopćenje. Oni kažu kao prvo da je vaše izvješće pristrano i da ne dovodi u pitanje izvješće ICEMA iz 2006. godine, gdje su iskazane velike rezerve vezano uz električni ribolov. Ifremer ovdje crno na bijelo kaže, među nepoznanicama koje još postoje, očito je da ne poznajete utjecaje električnih impulsa u srednjem roku na kritične faze života ribe, kada je riječ o reprodukciji, razvoj jašaca i larvi. Imate europsku instituciju koja je od velikog značaja i koja je tu iznijela odmah kritike na vaš znanstveni pristup. Zatim, što se tiče vašeg etičkog pristupa, već sam rekao, ovo je pitanje vrlo pristrano, ali vi ste prihvatili svejedno dati odgovor na to pitanje. Što se tiče samoga postupka, budući da zapisnici sa vaših internih sastanaka jesu javno dostupni, moramo konzistirati da ste konstatirati da ste mnogo insistirali na konsenzusu, međutim u e, internim raspravama koje su se vodile među različitim stručnjacima vidimo da je bilo mnogih kritika koje su iznesene, a nisu bile uzete u obzir zato što je trebalo brzo reagirati na zahtjev nizozemske vlade. To je bio glavni razlog. Tako da sva pitanja koje je trebalo detaljnije analizirati, vi ih naprosto niste uzeli u obzir da biste mogli odgovoriti na zahtjev nizozemske vlade. To je uistinu jedan etički problem. Čak i prije, kada su znanstvenici sudjelovali u vašim studijama, nizozemski lobisti su objavljivali datum objave vaših e, preporuka. I samo još nekoliko riječi o političkoj odgovornosti. Ovo je osjetljiva tema. U Bolonji gdje sam bio prije nekoliko dana, ribari love tri puta manje nego prije pet godina i to nisu znanstvena istraživanja, to su činjenice. Riječ je o zapisnicima e, pomorske žandarmerije kada, za, e, kada uhvate nizozemske brodove, imaju zabranu veličine okna i mislim da ste to također trebali uzeti u obzir. U takvim trenucima kada vi sami e, priznate da postoje znanstveni nedostaci e, za određeni tip ribolova koji zapravo treba funkcionirati samo temeljem izuzeća, vi uz suglasnost Europske komisije zapravo stvarate dvojbu u trenutku kada Europski parlament vrlo jasno rekao svoje mišljenje, kada naši mali ribari imaju toliko problema, kada se loše postupa prema resursima, vi ste ovdje prekoračili jednu crvenu liniju i to nije dostojno vaše institucije. Oprostite, imamo ista pravila za sve. Tri minute. Vi ste sad govorili dulje, ali imali ste privilegije, ste bili prvi. A, pa ćemo <laughs> sada ići dalje. Izabel? Hvala vam gospodine predsjedavajući. Na početku želim krenuti od e, pitanja koje je ovdje postavljeno. Mislim da je problem da se prihviti dati odgovor na tako ograničeno pitanje. Dakle, riječ je o tome da se radi e, usporedba vezano samo uz jednu vrstu ribolovnog alata. Vi ste sami rekli u svom komentaru da je ovo pitanje usporedbe ribolovnog alata nedovoljno e, budući da se ne uzme obzir širi kontekst. Zatim, stvarno pitanje koje je trebalo postaviti jest koji je utjecaj na resurse, na larve i na ostalo, dakle na ekosustav, kakav je utjecaj dakle, spomenutih alata na to. I u tom slučaju bismo mogli dati usporedbu svih alata koji se koriste u takvom ribolovu. E, zatim, vi ste sami rekli da e, ICES funkcionira temeljem konsenzusa. Međutim, ovdje je postignut jedan neobični konsenzus. Da bi se postigao konsenzus, vi ste morali gotovo sustavno koristiti kondicionalno. Zatim, e, što se tiče konsenzusa, na jednog e, znanstvenika koji je bio nazočan dobili ste šest komentara od ostalih, tako da ipak ne možemo baš govoriti o konsenzusu. I treće, mislim da se i ovom izvješću prepoznaje činjenica da postoji velik broj nepoznanica i zapravo moram e, se ispričati, ali uistinu me ovo brine. Vi kažete da nemate informacije o preživljanju riba u ranoj fazi, a mi od početka to govorimo za nedorasle jedinke, da sigurno gotovo mehanički mora postati problem da se to mora odražavati na mlađ. Zatim nemate informacija o stanju larvi, a istovremeno kažete da posljedice nisu teške, mislim da je to e, jedno s drugim u proturječju. Dakle, e, što se tiče bakalara, molim vas da mi to ponovite jer nisam ništa razumjela i nisam to e, nije mi se to činilo uvjerljivim. Dakle, mislim da je problem kada je riječ o tome kako je formulirano pitanje, ima problema zbog činjenice da nema dovoljno informacija, nije postignut znanstveni konsenzus. Dakle, postoji čitav niz poteškoća koje sigurno e, zaslužuju da budu detaljnije analizirani i na kraju, nešto što niste rekli, ovo nije pozitivno mišljenje o električnom ribolovu, nego o komparativnom mišljenju o električnom ribolovu. To nije ista stvar. Dakle, iz toga bismo mogli izvući zaključke nekim drugim alatima. Primjerice, spomenuli ste e, samu težinu mreže. Dakle, mislim da se iz toga može isključi, izvući neki zaključak i sada ću zaključiti. Dakle, mogu se iz toga svega izvući neki zaključci. Ja ne kažem da to ne treba uzeti u razmatranje za daljnji rad, ali ovo nije niti pozitivno mišljenje, niti je mišljenje o električnom ribolovu i sigurno nije, kao što ste i sami priznali, e, mišljenje koje ima dovoljno informacija, koje sadrži dovoljno broj informacija. <laughs> Hvala lijepa. Kolega Serao Santos je sljedeći. Hvala vam Naravno, zahvaljujem i na izlaganju. Radi se o izlaganju institucije koja je doista e, neosporni autoritet, a mišljenja koje smo čuli temelje se na znanstvenim e, rezultatima. I e, naš gost je naprosto govorio o onome što su bili rezultati ICES-a. Tako da Izabeli kolega Žado stavili u usta riječi koje zapravo govornik nije rekao. Radi se o zahtjevu države članice da se napravi studija. Ili to politički, etički korektno? Ne znam. Ali radi se naprosto o nalazu jedne ustanove, jedne države članice. Tako da ovdje govorimo o e, zapravo znanstvenom mišljenju e, u kojem sudjeluju različite institucije i laboratoriji država članica. E, govornik je govorio o potencijalima ove tehnike ulova i čini se i dalje da tu još postoji mnogo nepoznatih ili sivih područja, na primjer učinak na larve, na jaja, na mlač. To je sve govornik rekao. Tako da mislim da ne trebamo o gostu pripisivati stvari koje nije rekao. On je ukazao na to da smo došli do nekih novih saznanja, a isto tako je jasno rekao da neka saznanja nemamo. Ako ih nemamo, mi ćemo ih trebati prikupiti. Naravno, parlament je glasovao i ono što je izglasovano trebamo prihvatiti. U ovom trenutku možda na neki način spriječavamo tehnološki razvoj, e, razvoj nečega što bi moglo imati pozitivan učinak ja nisam posebno za e, takvu vrstu mm, električnih povlačnih mreža, ali čini mi se da se radi o inovativnim elementima koji bi možda mogli biti dobri za smanjenje učinka i na staništa i na vrste, možda smanjenje E, emisija CO2 i tako dalje. Dakle, radi se o nekim novim saznanjima. A moram reći da smo možda previše daleko otišli u izuzećima, broj plovila i tako dalje. Jer postoje neke novine koje moramo usvojiti. A ono što bismo trebali učiniti jest ostati u okviru smanjenja od 5%, a ne 30, 40 ili 50%, jer su to ogromni i postoci. Dakle, bez aktivnosti ili dozvole za pojedina plovila za korištenje ove tehnike nećemo moći prikupiti saznanja koja su nam nužna Druge države mogu tražiti to isto, tražiti od ove institucije analizu svoje situacije pa onda vidjeti e, koji su rezultati. Jer se sve za sada temeljim na znanstvenim iskustvima i mislim da je to pozitivno. Hvala kolegice Rao Santosu. Peter Van Dalen je sljedeći. Izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Što se mene tiče, svatko može imati svoje mišljenje o ovim e, tehnikama. I francuski Bloom može se sada baviti sličnim pitanjima. To se može pročitati na web stranicama. Američka organizacija Q jedan od najvećih e, podupiratelja Bluma, tu onda možemo pročitati da Q dobiva novac od velikih naftnih koncerna iz Teksasa i od Microsofta. Bloom dakle raspolaže određenim ogromnim svotama novca. Donald Duck, odnosno, oprostite, Donald Trump e, je odigrao i tu svoju ulogu. Bloom je zbog novca proveo veliku kampanju protiv znanstvenog mišljenja ICES-a. U toj kampanji Bluma kaže se da se ne radi o znanstveno neovisnom mišljenju i da je to nešto što je naručila Nizozemska. Da, moje pitanje gospodinu Kierkegaardu. Koliko ste neovisni u svom mišljenju? Um, nevladine organizacije vas optužuju da ste pristrani, da niste radili e, u okviru zakona. Hvala francuskim kolegama koji su govorili u tom smislu, ja razmišljam slično. Hvala Peter Van Dalen. Ani Šrajer-Pirik je sljedeće. izvolite. Hvala predsjedatelju. Da, što se mene tiče, zahvaljujem također svima koji su još ovdje, koji su još na sastanku i uspjeli doći na sastanak e, usprko svim preprekama. To je doista dobro. A sada Moram reći svoje iskustvo iz nizozemskog donjeg doma. Ja sam tamo bila zastupnica i pitala sam se zašto smo se počeli baviti tim električnim impulsima. Počelo je to sa niskim cijenama ribe, pa onda sa visokim troškovima goriva i tako dalje. Pa nam je rečeno da se radi o zaštiti prirode, zaštite morskog dna, biološkoj raznolikosti i kao što je kolega Van Dalen rekao, on je to i u parlamentu rekao da to nije dobro, da mi kao država članica koja je inovativna moramo razmišljati i o vrstama ribolova. E, I tako je sve to počelo u Nizozemskoj. Ja se sada politički negativno neću izraziti ni o kome. Međutim, ja sam doista zaprepaštena. Bili smo pronašli kompromis s Francuzima. ja razumijem male francuske ribare, oni naprosto nestaju, ali to sve piše u kompromisu koji smo pokušavali ostvariti. A kakva je današnja stvarnost? Što je danas na terenu? Pa činjenice su sljedeće. Da, ako sve nastavi ovim putem, dobro, možemo o tome i raspravljati, ali današnja situacija je sljedeća. Mi se sada bavimo pregovorima, ali ako rezultat tih pregovora bude negativan, tada ćemo imati sljedeće posljedice. Veliki brodovi u Nizozemskoj koji su se dičili inovacijama, tehničkim, okolišnim mjerama i tako dalje, to ćemo jednostavno sve odbaciti i loviti će i dalje stare ribarice sa tradicionalnim povlačnim mrežama s gredom. I što će se onda dogoditi kroz dvije ili tri godine? Ja sam jučer bila na odboru, e, bio je tamo Franz Timmermans, govorilo se i o inovacijama i tako dalje i Franz Timmermans je jasno rekao da je nizozemska zemlja koja je uvijek prednjačila u inovacijama, da imamo nove tehničke, tehnološke mogućnosti i da trebamo nastaviti i tako e, raditi i dalje, inače nećemo zadovoljiti ciljeve klimatskog sporazuma a e, onda smo dobili i odgovor od našeg potpredsjednika Timmermansa koji je rekao jasno da komisija stoji iza koča s električnim impulsima. I sada pitam našeg stručnjaka, našeg gosta. Nadam se da se to mm, neće dogoditi. Ja se još uvijek nadam da će kolega Mato ostvariti pozitivan kompromis. Nadam se i za francuske ribare, jer tu postoji puno pozitivnih elemenata za francuske ribare. Nadam se da ćemo u svemu uspjeti, da neće više postojati ta dilema i da ćemo vidjeti što je moguće, a šta pak nije moguće. To je zapravo e, politika. Moramo doći do političkog rješenja i nadam se da ćemo to i uspjeti. Dakle, da svatko pogleda što se događa u Europskom parlamentu, a manje u vlastitom dvorištu. Hvala lijepa. Kolega Flaki sljedeći. Izvolite. Zahvaljujem. Ispričavam se što nisam ovdje bio od početka vašeg izlaganja. Ključna riječ u cijeloj prezentaciji tome se dojmilo bila je traditional – tradicionalne povlačne mreže s gredom. E, to onda ste s tim uspoređivali povlačne mreže s električnim impulsima. Možete li doista potvrditi da postoje nove inovativnije tehnike koje su dostupne? Možda da usporedite povlačne mreže s električnim impulsima i da ste imali više vremena upodsporediti to s drugim tradicionalnim alatima, možda vaši zaključci ne bi bili isti. Druga stvar, jesam li dobro razumio da Nizozemska u ovom trenutku ima najveću flotu povlačnih mreža kočarica u cijeloj Europskoj uniji. to sam, to mi se čini. Dakle, povlačnih mreža s električnim impulsima. Ja predstavljam britanske ribare s istočne engleske obale i razgovarao sam s njima. Čuo sam da pustinja ostaje nakon korištenja povlačnih koća s električnim impulsima. Priznajte li to, imate li znanstvenih saznanja da e, iza tih mreža ostaje pustoš? I drugo, jeste li istraživali učinak e, ako e, ponavljano koristimo električne impulse? Mi znamo da koća ide određenim putem pa se opet vraća. Koji je učinak na mlađ? I na kraju, nadovezujem se na ovo što je kolegica malo prije rekla. Da, Komisija možda stoji potpuno iza povlačnih mreža s električnim impulsima, ali mi nismo, parlament nije. Glas naroda je jasno rekao da nije za povlačne mreže s električnim impulsima. Koliko puta se moramo vraćati na ovo? koliko puta ćemo koristiti neke izgovore da povlačne mreže s električnim impulsima štitimo pod maskom nekakvog istraživanja E, pa idemo dalje onda to raditi, idemo na veća daljna istraživanja, ali mi znamo koja je stvarnost, stvarnost tih istraživanja. To zapravo skriva visoko profitabilno komercijalno iskorištavanje električnih impulsa. Parlament je rekao idemo se držati onoga što smo sami odlučili. Hvala vam. Hvala kolegi Flaku. I na kraju sam i ja tu prijavljen kao govornik? Ne? Oprostite. Klara, jeste li vi na popisu? Klara Aguilera, izvolite. Pa vidim da me ne vidiš, da. Ne, to nije istina. Uvijek si mi na umu. U redu, hvala lijepa predsjedatelju. Dakle, moram reći da ova studija e, potiče doista brojne dvojbe. Ah, prije svega željela bih reći da nemam nikakvog problema s električnim impulsima i s ribolovom, e, električnim ribolovom. To možda može biti sustav koji je izvediv. Može se dogoditi da je to i budućnost, ali mislim da svi inovativni procesi ne trebaju s druge strane negirati ono što je rekao kolega e, Serao Santos. Inovacije ne možemo spriječiti zato što evolucija ili razvoj koji je pred nama može donijeti pozitivan ili negativan rezultat, ali inovacije ne možemo e, e, zabraniti. A što se tiče e, električnog ribolova, mislim da moram naglasiti da nisam niti protiv niti za, ali moram reći da mi se ovo mišljenje ili ovo izlaganje, ova studija čini djelomična, parcijalna u mnogim aspektima. Ona je parcijalna i ograničena. Parcijalna i ograničena. Jer se ovdje uspoređuju tradicionalne kočarice sa kočaricama s električnim impulsima. Ako se ovdje govori o nekim vrstama, tada ćemo dobiti određeni rezultat koji je za mene iznenađujući, iznenađujući rezultat i svaka država može e, tražiti ovakvu studiju, ali gle slučaja to je baš učinila nizozemska koja je doista zainteresirana za razvoj električnog ribolova. Nemam nikakvih predrasuda, međutim ono što vidim je nešto što me brine. Sa dužnim poštovanjem prema ices i prema znanstvenom radu tamo, ali sve se može dogoditi, a političari često e, čuju takva pitanja. Dakle, to je pristrano mišljenje Um, odgovori su ograničeni, parcijalni i rezultat je upitan. Ja bih željela da istražujemo rezultate električnog ribolova koji u budućnosti možda može biti dobar, ali u pomerani sam vidjela također zanimljive studije. Možda je to budućnost, ali to sada nije jasno. a naš je mandat raditi u parlamentu. Ovo mišljenje nam ne daje zaključni rezultat o djelovanju električnih impulsa i električnog ribolova. Studija je ograničena, a ova e, studija ne daje znanstveno utemeljeno mišljenje prema kojem bi mogli odlučivati. Hvala. Hvala vam. Dakle, više nema nikoga na popisu, pa ću reći svoje mišljenje. Zahvaljujemo gospodinu Kirkegardu, zahvaljujemo ICES-u što su se danas e, na otvorenoj sjednici stavili na raspolaganje našim zastupnicima. Dobili smo dobro izlaganje o usporedbi tradicionalnih povlačnih mreža s gredom uz, s povlačnim mrežama s električnim impulsima. Mi smo sada kao odbor na mukama zato što je plenarna glasovanja, glasovala o tome da električni ribolov treba u potpunosti zabraniti. Kako se to dogodilo? Ne znam što znači onda demokracija slobodno izabranih zastupnika ako velike organizacije tamo uz zastupnike Velike Britanije i Francuske idu od vrata do vrata, kucaju na vrata zastupnika i tamo pričaju o tome kako električni ribolov e, uništava ili iskorjenjuje sve moguće vrste. To ponašanje je bilo vrlo upitno, a kolege kojima su se obraćali nisu baš puno znali o ribolovu ili ribarstvu. Sada smo u situaciji da imamo trijalog o tehničkim mjerama koji još nije završen. I vjerojatno ćemo morati čekati nakon ljetnih praznika rezultate, odnosno da to poglavlje, a to je 5% inovativnih ribolovnih metoda, 5% inovativnih ribolovnih alata može biti omogućeno. I onda tu spadaju i električni impulsi, napominjem. Stoga smatram da ne smijemo zaboraviti i trebamo se uvijek pitati jesmo li doista ozbiljno mislili kada smo govorili o selektivnom ribolovu i kada smo govorili o poštivanju naših obveza, a radi se o 5 ili 7% vrsta koje ugrožavaju ribolov. Ono što je govorio gospodin Kierkegaard je jedna od metoda s kojima ćemo se vjerojatno u budućnosti intenzivnije baviti. Električni impulsi u ribolovu koriste se i u Velikoj Britaniji. Dakle, nije točno da tamo ribari to ne koriste. Inovativni ribolov, inovativni ribolovni alat e, potiče i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo. Ne radi se samo o električnim impulsima, već i o nekim drugim tehnikama. Dakle, ja sada mogu samo reći sljedeće. Idemo e, diskusiju temeljiti na činjenicama. Nemojmo načelno isključivati sve što na neki način ima veze sa električnim impulsima u ribarenju. I onda kad čujem argument, već se godinama u Kini zabranjuje ta vrsta ribolova, tada bih onda uputio na njihove metode i na njihove kontrole. 38% krivolova odvija se u kineskim vodama i tako dalje. Metode akvakulture su također upitne. Nemojmo uvijek govoriti loše o Europskoj uniji. Mi smo u prvim redovima kada se govori o inovativnom ribarstvu, o kontrolama i zato, gospodine Kierkegaard, dajem vam riječ, imate još 10 minuta, a naši prevoditelji će do 12.30 raditi iako imaju radnu obvezu i to jasno piše na njihovim kabinama. Dakle, riječ dajem gospodinu Kierkegaardu. Thank you very much. Um, quite a number of questions and, and criticism has been raised in, in this uh, debate. Hvala, postavljeno je mnogo pitanja u ovoj raspravi. Osvrnut ću se na najvažnija, odnosno o tome je li ovo pristrano ili nepristrano i do koje mjere nastojimo postoći konsenzus i koliko imamo neslaganja u sustavu ICES je međuvladina znanstvena zajednica koja uključuje i e, zemlje od Portugala sve do sjevera na Baltičkom moru. Francuska je također članica ICES-a. I znanstvenici su sudjelovali na svim razinama ovog procesa i e, na razradi ove studija peer review je provedeno od strane neovisnih savjetnika sa Islanda uglavnom e, upravo kako bi ova studija se pokazala neovisnom, a također e, su sudjelovali i u savjetodavnoj skupini u konačnom usvajanju izvješća. U većini slučajeva imamo znanstvenu raspravu o bilo kakvom nacrtu izvješća i to je zapravo sastavni dio transparentnog dijaloga u znanstvenoj zajednici i u sklopu kojega raspravljamo i o dokazima. Dakle, naši zaključci su usvojeni konsenzusom na našem odboru, što uključuje predstavnike Francuske iz Ifermera. Dakle, moram to istaknuti. Kritizirali ste nas što smo prihvatili ovaj prijedlog. E, ICES je već četiri puta davao savjete o politici 2009. godine na zahtjev Nizozemske, zatim 2012. na zahtjev Francuske i 2016. na zahtjev e, Francuske, opet i 2018. na zahtjev Nizozemske. Razlika između ovih e, zahtjeva je bila sljedeća. Dakle, prva studija se bavila e, ekološkim učincima, a ovdje smo dobili zahtjev da usporedimo upravo ribolovna lata. Dakle, ova naša evaluacija se temelji na čvrstim e, dokazima koji su podležni peer review. Dakle, e, znamo da je osjetljivo ovo pitanje i zbog toga smo doista nastojali biti neovisni bili bismo prisrani kada bismo raspravljali o tome e, što bi se trebalo prihvatiti od ovih Hrvata zbog političkih razloga. No, e, Jedini razlog zašto ne prihvaćamo zahtjev jest e, da možda ne raspolažemo dovoljno znanstvenih dokaza što bi moglo predstavljati problem za obradu ovog zahtjeva. Dakle, ICES je međuvladina organizacija i zbog toga odgovaramo na zahtjeve svih zemalja članica. Ako smo naravno to u mogućnosti učiniti. Kada je riječ e, o ovim alatima, dakle tradicionalne koče su najistraživani alati na svijetu i koristimo se nizom alata u ribolovu u Europi. O njima imamo malo, daleko manje informacija, naročito kada je riječ o učinku. Dakle, imamo znanstvene dokaze koji su vrlo čvrsti i to je potvrdio peer review. Da, E, riječ je o usporednoj studiji, to je također bilo jedno od pitanja. Nije to ocjena apsolutnog učinka tih alata na sustav, nego je to usporedba i to treba uzeti samo kao podlogu za danje rada, ne e, shvatiti kao da je upotrebljeno u druge svrhe. Dakle, mislim da je najbolje riječi da svi odgovori koje ovdje imamo se temelje na čvrstim znanstvenim dokazima i na vrlo potvrđenom procesu koji uključuje i pitanje komentare znanstvenika i unutarnje rasprave u okviru ICES-a, što se sve može vidjeti iz naših zapisnika sa raznih sastanaka koje smo imali. Hvala vam. Hvala profesore Kierkegaard. Mislim da smo stigli do kraja naše rasprave. je bila stručna, nešto emotivna i također uvjetovana je i nacionalnim interesima, što je sasvim razumljivo. No, i u zajedničkoj ribarstvenoj politici i e, nacionalna pripadnost igra ulogu kada treba odrediti i ribolovno područje na 3 milje ili 12 milja ili stavite na raspolaganje susjedima. Dakle, tu se inovativno radi, učinkovito radi i također treba uzeti u obzir i malo e, ribarstvo, male ribare. To je uvijek bio naš, e, bilo naše nastojanje, ali imamo sada i inovativne alate i načine ribolova. Dakle, trebamo iznaći potrebno rješenje o tome. Čak i kada je riječ o ovim e, zemljama, Francuskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj i tako dalje, kako bismo mogli surađivati. Ovime smo došli do kraja današnjeg sastanka. Hvala lijepa gospodinu Kirkegardu na stručnom izlaganju. Hvala kolegicama i kolegama na raspravi. Sljedeći sastanak je u srijedu 11. srpnja u 9 sati. U četvrtak 12. od 9 do 12.30. Hvala svim prevoditeljima. Hvala na njihovom stručnom radu i hvala. Evo, završio sam dvije minute prije pola kako bi oni otišli na zasluženi odmor. Hvala i čuvajte se svi. Doviđenja.